So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice i kolege, evo dolazi gospodin Šuster, dobro, odlično. E, raduje me što na početku luksemburškog predsjedanja vijećem s nama imamo ministra za vanjske poslove i europske poslove, a time i osobu koja je odgovorna za međunarodnu trgovinu, gospodin John Asenborn, srčno dobrodošli i raduje me što ste s nama. Prioriteti Luksemburskog predsjedništva vijećem u području međunarodne trgovine obilježeni su brojnim napetim temama, ne e, samo u trgovini, nego općenito bolja regulativa i razvoj financijske situacije u Europskoj uniji ali i što se tiče pitanja e, susjedske politike, zatim pitanje Ukrajine koje je u okviru toga, ali i danji razvoj multilateralnog pristupa, kako će se nastaviti sa VTO-om u, u prosincu ministarska konferencija, pa onda opća konferencija u Keniji. Sve su to veliki izazovi. Osim toga imamo tri e, zakonodavna akta u pripremi koja nas jako zanimaju pitanje konfliktnih minerala koje je politički vrlo važan dosje. Zatim pitanje reciprociteta kod javne nabave, i prije svega, a to je za mene osobno prioritet, je e, pitanje e, trade defense instrumenta. Da imamo nekakav instrument e, koji će nam omogućiti odgovarajuće reagiranje na tržištu. Jer tu doista ima i velikih izazova. Konkretno je to situacija i u Luksemburgu. Osim toga, jučer smo imali jedno saslušanje vezano uz pitanje transparentnosti u mehanizmima rješavanja arbitražnih sporova između investitora i države u okviru UNCITRALA, znači e, i to o transparentnosti ne samo za nove sporazume, novosklopljene, već i za stare e, sporazume. E, u vijeću se to nije toliko shvatilo da Evropska unija u ime vijeća može dati pristanak na tako nešto u smislu dobivanja veće transparentnosti. Evo toliko od mene kao uvod u ova pitanja. Gospodin Asselborn će dati svoj uvod, a zatim imamo 45 minuta za raspravu s njim. Izvolite. Merci, monsieur. Hvala Velika mi je čast da sam danas na sastanku ovog odbora. Pripremio sam uvodno izlaganje, no budući da smo svi mi političari, a danas je vrlo značajan dan, nakon 13 godina pregovora sklopljen je jutros sporazum s Iranom u Beću. Mislim da će i to imati, i tome se nadam, pozitivan utjecaj na međunarodnu trgovinu. Već su se pokazali e, utjecaj toga na cijenu nafte. Dobro je da se Iran vraća u međunarodnu zajednicu, a ne da ostaje tu kao netko tko ometa situaciju. Znamo da su u današnje vrijeme u arapskom svijetu odnosni u velikoj mjeri zasnovani na razlikama koje postoje između sunita i šita i nadamo se da će zemlje poput Irana, ali također i Saudijske Arabije, pokušati riješiti mnoge razmirice koje danas vladaju ne samo u arapskom svijetu, već općenito u islamskim zemljama. Evo, e, Drago mi je da sam ovdje na vašem odboru. E, vidim da se 13 odbora zanima za ova pitanja i zato mi je drago da sam ovdje. Ako mi dopustite, u prvih 15 minuta ću vam reći što mi kao Luksemburško predsjedništvo želimo službeno reći vašem odboru. Mi smo naš program nazvali Unija za građane. Pokušamo ćemo odgovoriti očekivanjama kako građana, tako i malih i srednjih poduzeća. U svojoj tradiciji i prema našim uvjerenjima, Luksemburško će predsjedništvo htjeti da građani bude u središtu Europske unije kako bi izravne želje građana bile uzeti u obzir u svim politikama Europske unije. Iz tog razloga naše predsjedništvo od vas očekuje da imate uključivu i koherentnu trgovinsku politiku među svim državama partnerima. Mi želimo da trgovina bude transparentna, dobra, istovremeno znamo da postoje očekivanja različitih dionika. Postoje i osjetljiva pitanja vezana za ulaganja ili pak za čuvanje normi koje vrijede u, na socijalnom planu ili na planu zaštite okoliša u Europskoj uniji. Mi ćemo raditi na vezama između Europskog parlamenta, Europske komisije, vijeća i civilnog društva. Dakle, važni su multilaterni aspekti, ali također i aspekti zaštite ljudskih prava kao i mnogi drugi. E, Luksemburško će predsjedništvo u suradnji s vašim odborom pokušati rukovoditi tim pitanjima u sljedećih šest mjeseci. Imamo i prioritete, ali radit ćemo u e, svjetlu kontinuiteta pri, nastavit ćemo ono gdje su stali kolege iz Latvije, kojima se zahvaljujem i čestitam na ono što su ostvarili u prvom poligodištu ove godine moram se također osvrnuti na bilateralne i multilateralne pregovore, no prije toga jedan konkretan primjer vezan za komercijalnu politiku koja će biti koherentna i uključiva. Svi se sjećamo ovog smrtonosnog atentata u Tunisu, čije su nam slike još u živom sjećanju. To je velika poteškoća za turizam u Tunisu gdje radi 12% e, tunižanskog stanovništva. Vidimo da se gospodarstvo u Tunisu sada ponovno nalazi u jako problematičnoj situaciji. Njihovo gospodarstvo mora postati i raznovrsnije, ali moraju imati i u geografskom pogledu raznovrsnija tržišta vanjska politika Europske unije mora moći pomoći mladim ljudima iste zemlje. I jako mi je drago da ćemo pod luksemburškim predsjedništvom otvoriti pregovore o svojebuhvatnom trgovinskom sporazumu s tom zemljom. Što se pak Maroka tiče, moramo podržati reforme koje su na snazi u toj zemlji. Moramo otvoriti naša tržišta u okviru koherentne politike susjedstva. Ne moram vam posebno objašnjavati da ti sporazumi trebaju pomoći da se ostvari veća stabilnost u geografskom području gdje se te države nalaze i koje je sada uvelike poljuljano. Dopustite mi također da e, nešto kažem o budućoj komunikaciji Europske komisije o trgovini koja će biti objavljena na jesen. Mediji ne pridaju najveću pažnju medija e, tom pitanju, ali ona će zaista, ta će politika zaista odrediti našu e, trgovinsku politiku. Posljednje priopćenje na tom planu komisija je načinila pri 2010. godine. Tadašnja uprča uprava za trgovinu govorila je o tome da treba raditi ambiciozno na svim razinama, multilateralno, bilateralno sa našim susjedstvom. Nakon što je stupio na snagu Lisabonski ugovor, mi smo pokušali te aspekte ugraditi u trgovinsku politiku. Produbili smo strategiju partnerstva Europske unije kako bismo ojačali bilateralne trgovinske odnose našeg kontinenta i branili naše interese. Stavili smo veći naglasak na pitanja održivog razvoja, pristupa naših gospodarskih subjekata kao i malih i srednjih poduzeća trećim tržištima, na aspekte intelektualnog vlasništva. Mnogo smo toga počeli e, razvijati kako bismo branili našu trgovinsku politiku. Mnogo je toga ostvareno, ali mnogo toga je još pred nama. Nova trgovinska strategija e, koja će biti predstavljena na jesen pozabavit će se strateškim ciljevima koji još nisu ostvareni. A pojavili su se u međuvremenu i novi izazovi ovdje u parlamentu i među državama članicama morat će se puno raspravljati o adekvatnoj trgovinskoj politici. A e, na sastanku vijeća 27. E, studenog će tome biti posvećena posebna pozornost. U prosincu će se u Nairobinu e, održati deseti ministarski sastanak Svjetske trgovinske organizacije dnevni red vrlo gust, ali bilateralni okviri su za moju zemlju prioritet. Bez VTO-a, bez jasnih pravila koja će biti nediskriminirajuća na multilateralnoj razini, svjetska bi trgovina bila čisti kaos. I e, trebaju zato svi dionici na tom planu sudjelovati u tome bilo da se radi o zemljama u razvoju, razvijenim zemljama, brzo rastućim gospodarstvima, zemljama sjevera ili zemljama juga. Trgovina nije lar purlar. lar, ona nije nešto što se radi za dobrobit tek nekih zemalja ili multinacionalnih kompanija. Moramo svim građanima i svim zemljama omogućiti da se da imaju pristupa bogatstvima ovoga svijeta i e, da e, u sve to uključimo mnoge aspekte koje su e, puno više nego li sasvim ekonomski aspekti. Luksemburško će predsjedništvo otvoriti put svim državama na jedan fleksibilan i specifičan način za one koji su najsiromašniji treba ograničiti e, carinske dažbine za najsiromašnije zemlje, naročito za zemlje koje su sada e, zemlje brzog razvoja. Broj najmanje razvijenih država koje su pristupile VTO-u je e, veliki uspjeh za VTO, jer VTO je omogućio da se poboljša trgovinska razmjena, da se daje tehnička pomoć, da se uspostavi sustavi za male, mala i srednja poduzeća. A e, e, to je sve napravljeno za mala, za najnepovlaštenije, najsiromašnije države i tu u okviru sadašnje kruga pregofora VTO-a. Mnogo toga još treba ostvariti od sada pa do 6. prosinca. Puno toga treba ostvariti kako bismo krug pregovora iz Dohe dovršili u tom smislu. Jer e, ako ne dođe do rezultata, VTO će izgubiti na vjerodostojnosti, a najsiromašnije zemlje, zemlje u razvoju, izgubit će veliku priliku uključivanja u svjetske trgovinske tokove. E, računamo na Europski parlament da se do e, listopada ratificira sporazum koji će omogućiti da Europska unija udloži svoje e, svoj udio prije sastanka u Nairobiju. Radit ćemo također na plurilateralnom sporazumu o zaštiti okoliša i na taj način ćemo koherentno raditi ne samo na trgovinskim, već na ekološkim politikama i e, sada e, naše predsjedništvo želi uključiti upravo te zaštitne mehanizme u sporazum. Želimo da se to unese kao horizontalni aspekt, naročito po pitanju usluga i necarinskih dažbina. Osim toga u Parizu će se održati sastanak o e, zaštiti okoliša, a bit će otvoreni sastanak VTO-a u Nairobiju. Ovo što želimo napraviti, želimo napraviti prije toga e, i e, osim što će simbolično to biti značajno, to će biti vrlo značajno i konkretno za Europu i njezine partnere. Što se tiče tih multilateralnih e, sporazuma, govorit ćemo i o sporazumu o internetskoj tehnologiji. Nadamo se da će se u sljedećih nekoliko tjedana ostvariti sporazum. Što se pak sporazuma TISA tiče, mi ćemo iz luksemburškog predsjednika željeti da dođe do dogovora na razini vijeća. Želimo da se trgovinska razmjena stvara bez predrasuda, a Luksemburško će predsjedništvo e, omogućiti da države članice e, uspiju donijeti odgovarajuće odluke. Želimo da se tim sporazumom, i u to smo uvjereni, također ostvari zaštita e, privatnosti. Luksemburško će predsjedništvo tijesno surađivati s Europskom komisijom i Europskim parlamentom kako bi nove pravila o trgovinskoj razmjeni na planu razmjene usluga bili adekvatni. Gospodine predsjedniče, dopustite mi sada da se osvrnem i na bilateralne trgovinske sporazume i razmjene želimo za vrijeme našeg predsjedništva e, da se e, pregovori o TTIP-u e, da se oni razviju i dobiju novu dimenziju. Sada se trenutno ovdje u Briselu vodi deseti krug pregovora o TTIP-u. Svjesni smo toga da će sljedeći tjedni i mjeseci biti od odsutne važnosti kako bi se rješavala politički najosjetljivija pitanja o održivom razvoju, pitanje e, pružanja usluga ili pak javni natječaj u Sjedinjenim američkim državama. Luksemburg će predsjedavati e, vijećem i pozdravlja u tom smislu ulogu Europskog parlamenta. Želim se zahvaliti Europskom parlamentu odboru INTA pona osob da e, nam omogući da se ojačaju naše pozicije u pregovorima s SAD-om. Luksemburg će vam uvijek stajati na raspolaganju kako bismo o tim vrlo spornim i osjetljivim pitanjima uvijek mogli razgovarati. Glede kritika vezanih e, za te pregovore, moram reći da ih ja razumijem, a da naj novije otkrića vezana za e, aferu NSA e, ni po čemu ne pridonose poboljšanju odnosa između Europe i SAD-a. Ipak, mi imamo vrlo tjesne odnose sa SAD-om, a kada bismo imali intenzivan i kvalitetan sporazum sa SAD-om, to bi bilo na dobrobit s obe strane Atlantika. Ja sam to više puta rekao Luksemburškom parlamentu. Ne zalažemo se za TTIP pod svaku cijenu. A ipak sporazum na razini Europske unije bit će kvalitetniji nego ne bude li Europska unija u njemu sudjelovala. Namjeravamo organizirati u Briselu konferenciju u TTIP-u i na nju pozvati socijalne partnere. A na e, sastanku vijeća o e, e, trgovinskim pitanjima u studenom o tome će se raspravljati. Za sada je e, parafiran sporazum sa Kanadom, a e, morat ćemo u e, odgovarajućem trenutku odlučiti se za potpisivanje tog sporazuma. Vijeće smatra da je to od izuzetne važnosti. Naši će nacionalni parlamenti morati glasati o tome, kao naravno i Europski parlament. Predsjedništvo razumije da se e, postavljaju pitanja oko investicijskog aspekta tog sporazuma. Nadalje, intenzivnije ćemo nastaviti pregovore čiji je cilj e, trgovinski sporazum s Japanom. 29. svibnja ove godine na sastanku na vrhu s Japanom to se e, izrazilo kao želja da se taj sporazum ostvari. I ovdje se javljaju pitanja vezana za intelektualno vlasništvo, necarinske dažbine i razmjena e, usluga. Dakle, e, to je vezano i za potpisivanje transpacifičkog sporazuma što samo ukazuje da Europska unija mora sklopiti trgovinske sporazume u Aziji. Luksemburško će predsjedništvo raditi na e, potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini s Vjetnamom. Taj bi se sporazum mogao ubrzo potvrditi čim se riješe otvorena pitanja sa brzo rastućim gospodarstvima na jugoistoku Azije. Biće to izvrstan presedan za treće zemlje partnere u Aziji po pitanju carinske liberalizacije, poštivanje našeg intelektualnog vlasništva ili pak po pitanju održivog razvoja. Izuzetno mi je drago da Vjetnam koji je e, godinama dobivao pomoć za razvoj od strane Luksemburga da e, se situacija tako povoljno razvije za vrijeme upravo luksemburškog predsjedništva Europskom unijom. Nastavit ćemo surađivati s državama ASEANA, bilo regija po regija ili pak da se radi na međudržavnim sporazumima. Pregovaramo također s Malezijom i naravno očekujemo političku tranziciju u Tajlandu kako bismo nastavili pregovore s tom tako važnom državom na jugoistoku Azije. Također budno pratimo razvoj pregovora s Mijanmarom i s Kinom kako bismo gospodarskim subjektima iz Europske unije omogućili da se zaštite europska ulaganja da postoji veća pravna izvjesnost te da se smanje prepreke za ulaganja. Ako e, tražimo da se povećaju ulaganja s jedne i s druge strane te da se zaštite ulagači, to je sasvim jasno, ali Luksemburško će predsjedništvo istovremeno se nastaviti raditi na potrebi za transparentnošću i e, na zaštiti okoliša našim drugim partnerima u Australiji i Novom Zelandu također su zemlje s kojima želimo ostvoriti rasprave o trgovinskim sporazumima. U sljedećih šest mjeseci radit ćemo na nužnim parametrima za te pregovore. U međuvremenu također želimo deblokirati trgovinske sporazume s vrlo važnom zemljom Indijom problemi koji su se javili za vrijeme prethodnih izbora nisu još riješeni, no e, mi namjeravamo e, surađivati i to deblokirati, dakle surađivati s New Delhijem. E, također namjeravamo otvoriti pregovore čim to bude moguće s Meksikom. Nadzirat ćemo postupak skupinga vezan za Čile, a e, nadamo se da će to biti vrlo povoljno e, slijedom trgovinskog sporazuma e, koji smo potpisali 2002. godine. Trebali bismo također zaključiti pristupanje ekvatora zoni slobodne trgovine, tu su također još važni i Peru, kao i sporazume s državama Mercosura. Nažalost, iako smo uložili mnogo napretka, sporazum nikako da zaživi, a nadamo se da će nam do kraja godine Merkosud dati odgovarajući prijedlog. Što se pak tiče e, naših susjeda na istoku, naročito onih iz istočnog partnerstva, i tu trebamo raditi. Naš trgovinski sporazum s Ukrajinom stupit će na snagu 1. siječnja 2016. godine. E, ruski i ukrajinski partneri nastavit će s trilateralnim pregovorima kako e, taj sporazum ne bi još više pogoršao situaciju koja sada postoji na terenu moramo uzeti u obzir da naše zemlje partneri imaju suverene odluke. Ova konstatacija nije ono što se svima sviđa, međutim moramo real, biti realni u odnosima s istočnim susjedima. Rusiji će svakako biti dobro, bude li došlo do intenzivnije trgovinske razmjene na našem kontinentu a trebamo uzeti u obzir situaciju s Ukrajinom, Moldavijom i Gruzijom. E, Luksemburško predsjedništvo otvoreno je za pojedinačne e, sporazume e, u toj regiji. Također žele se uspostaviti također i zaštitne mehanizme kako ne bi došlo do i indirektnih dobrobiti e, e, na trgovinskom planu i to s Moldavijom i s Gruzijom. Pregovori se vode i nadamo se da ćemo na vijeću doći do odgovarajućih zaključaka. Nadamo se također da će u tom smislu se i trijalozi dobro odvijati poduprijet ćemo pristupanja Kazahstana VTO-u kao i raditi na tome da se potpišu sporazume trgovinskoj razmjeni s tim zemljama. Također i o e, nepovlaštenom e, statusu s Armenijom. Nastavit ćemo imati povlaštene odnose s afričkim partnerima. E, što se tiče afričkih partnera, mislimo da su to dobri sporazumi gdje moramo na novim temeljima e, ojačati trgovinsku razmjenu s tim kontinentom gdje ima kako mnogo izoslova tako i gdje se otvaraju mnoge mogućnosti. Sve to treba omogućiti ne samo ekonomski razvoj naših partnera, već i bolje razumijevanje jednih drugih kao izimanje u obzir zaštite okološa na dobrobit naša dva kontinenta. Zaključno želim nešto reći o postupku su od donošenja zakona. E, Luksembursko će predsjedništvo raditi na uredbi o e, mineralima i rudama u zonama sukoba. Cilj toga je da se e, veze između e, kopanja ruda i samih sukoba prekine. O tome se govorilo na sastanku vijeća 20. svibnja. Luksemburško će predsjedništvo voditi sastanke vijeća kako bi 28 država članica Europske unije donijelo e, tu uredbu. Mi ćemo tražiti da dobijemo od vijeća mandat kako bismo ovdje s parlamentom otvorili trijaloge i kako bi taj pravilnik, e, e, kako bi ta uredba mogla biti provedena na terenu, a isto tako da e, europski gospodarski subjekti imaju pristup sirovinama na transparentan način. Jer loš sporazum ne bi e, nikome bio na korist, niti tim zemljama, niti nama. Mi ćemo se ovdje rukovoditi ispravnosti politika. Drugi će prioritet biti izmjena uredbe o e, trgovanju robom nakon e, koje bi mogle uroditi e, smrtnom kaznom ili torturom. 2005. godine Luksemburško je predsjedništvo to bilo potpisalo, to bilo pokrenulo i to je pitanje do kojeg naročito držimo. Čini nam se da je došlo na, do napredga na tom planu i e, očekujemo željno e, da vidimo što će Europski parlament e, reći u tom smislu. Mi želimo i ovdje otvaranje trijaloga s Europskim parlamentom i nadamo se da će se sve zaključiti do kraja godine. Međutim, i nizozemci će doći nakon nas i oni će sigurno dobro predsjedavati Europskom unijom. Što se tiče drugih e, sastanaka na vijeću, radit ćemo također i na modernizaciji obrane e, trgovinskih mehanizama, drugim riječima anti-dumping mehanizama. 2014. godine usvojeno e, su pravila na tom planu, međutim još uvijek se nije problem riješio jer je blokiran na sastanku u studenom 2014. godine. Luksemburško predsjedništvo zagazalo se za srednji put i sada je spremno i otvoreno za moguća rješenja. To također vrijedi i u svjetlu budućih rasprava o statusu e, rasprava o e, tržišnoj ekonomiji s Kinom. E, mi smo spremni nastaviti raditi na raspravama na tu temu. Dame i gospodo zastupnici, kao što vidite u sljedećih šest mjeseci, po pitanju međunarodne trgovine, Luksemburško predsjedništvo neće sjediti skršenih ruku. Radujemo se suradnji s vama. Hvala gospodine ministre. Pre, imamo sada 20 minuta pred nama za razgovor. E, predlažem e, da e, članovi odbora imaju po dvije minute za postavljanje pitanja. Najprije gospođa Reding. Hvala predsjedniče i jako ću pokušati sve stažeti i govoriti brzo. Neću moći govoriti samo dvije minute. U ime kluba zastupnika Pučana hvala vam gospodine predsjedniče što ste govorili o svim ovim e, bivšim budućim e, i budućim temama. Jasno je da je Evropska unija sada treba imati veću integracije na planu međunarodne trgovine, moraju se uspostaviti čvrsta i jasna pravila. A sada se nekako krenulo u natjecanju kako će se napraviti pravila koja će biti najmanje obvezujuća. Kada gledam program Luksemburškog predsjedništva vidim da su ključni koncepti kontinuitet i koherentnost. To je zaista nužno, međutim nije dovoljno. Dopustite mi da se najprije osvrnem na pitanje kontinuiteta. E, gospodine predsjedniče, vi ste to i sami rekli, Europska komisija sada izrađuje novo izvješće o budućnosti s vanjske trgovine. Hoćemo li zaista zbog kontinuiteta trebati nastaviti raditi s našim uobičajenim partnerima na uobičajene teme, na primjer o e, carinama. Ili ćemo se pak usmjeriti na nove partnere, e, Brazil, Indiju, Rusiju i Kinu, na primjer. E, tu ili pak skupinu MINT tu e, bi luksemburško predsjedništvo trebalo odrediti gdje će gdje ležati prioriteti. Što se pak tiče sporazuma jako mi je drago da sam od vas nešto čula jer to nije tema koju sam mogla pročitati u vašem programu. Naime, velik broj država zajedno s nama pregovara, uključujući i Sjedinjene američke države i za njih je to e, prioritet. Osim toga, radi se o velikom izazovu prilikom tih plurilateralnih pregovora. A krug pregovora Dohe, e, to će biti jako važno ako plurilateralno jednoga dana treba preći u multilateralno. To će također biti trak koji se treba slijediti prije e, sastanka u Nairobiju. A sada nešto o koherentnosti. Da, koherentnost je zaista potrebna. Moramo vidjeti koherentnost na međunarodnom planu svih tih pregovora na e razini Europske unije, s jedne strane vijeće, s druge strane Europski parlament, jer to se pretvara u kakofoniju. A s druge strane e, na lokalnoj razini i među europskim građanima. Što se tiče stava komisije, bitno je da svi rade zajedno. Sinergije su potrebne. Rijetko se o tome govori. Fizičke se prepreke ukidaju. Međutim, Evropska ih unija zamjenjuje čitavim patchworkom, čitavom slagalicom pravila koji predstavljaju nove barijere zaista moramo napraviti jednake uvjete za sve. Potrebna je također veća jasnoća. To je, kada se radi o jasnoći, e, Europska unija vrlo jasno rekla prilikom toga, odnosno reka Europski parlament, vrlo jasno koje e, su e, granice preko kojih se ne smije prijeći kada se govori o TTIP-u tu je parlament postavio vrlo jasne zahtjeve, a mi očekujemo da čujemo stav vijeća pod vašim predsjedništvom o međunarodnom mehanizmu za rješavanju sporova među državama. A e, također želimo e, da se organizira i konferencija sa svim socijalnim partnerima. Transparentnost, da, zaista želimo transparentnost zašto ovdje transparentnost postoji, a tamo je nema. Primjera radi, ne postoji nikakvo koherentno pravilo za tizu, postoje neke ponude na tu, tržištu, ali ne za TTIP. Zašto? TTIP ima jedno, za drugo ili nema. Kakva je situacija sa LuxLeaksom? a isto tako situacija s trećim zemljama, što je sa zaštitom e, e, i obranom trgovinskih mehanizama. Parlament tu ima vrlo jasne stavove dok vijeće nije apsolutno ništa reklo. Što vi možete učiniti kako bi vijeće nešto reklo? Jer prilikom svih pregovora mi smo gubitnici zato što nema reciprociteta, a krajnje je vrijeme da zaživi načelo reciprociteta. Hvala lijepa. Vidim e, da predsjednik želi upotrebiti svoju spravu za mučenje, pa više neću govoriti, ali pitanja bi bilo još mnogo. Europska pučka stranka računa na luksemburško predsjedništvo kako bi se na dnevni red vijeća konačno stavile te teme i isto tako da od njih dobijemo odgovor. Puno hvala, sada David Martin ima riječ. Mislim da su nam pučani sad uzeli gotovo dvadesetak minuta, ali eto, ja bi se ipak vratio na UNCTAD odnosno na rezoluciju, odnosno konvenciju koju ste gospodine predsjedatelju spomenuli na početku. Mislim da je vrlo važno prenijeti ovu poruku da će trebati snažno se truditi u smjeru transparentnosti, recimo u slučajevima arbitraže. E, će važno potpisati tu konvenciju e, jer E, ne izgledamo dobro u očima svijeta kad smo se do ponašali u slučajima arbitraže. Dakle, mislim da trebamo dodati i naš potpis jer čini se da su ovi unutarnji e, sukobi nastavljaju u loše pozicije. Dakle, nadao bi se da će to biti visoko na e, vašem dnevnom redu. Dakle, transparentnost i u drugim pregovorima, recimo u ttip Dakle, vijeće se ne može vratiti na poziciju u kojoj e, čuva te dokumente i da se oni ne vidu. Dakle, e, nadam se da će Luksemburško predsjedništvo i tu napraviti korak prema naprijed. Nešto kratko o e, sukobima u vezi minerala iz zona sukoba. Tu je malo nejasno bilo kada ste rekli kako se trebamo poprinuti da, da sve ono što usvojimo u tom pogledu ne ugrozi koherentnu politiku. Možda nisam to dobro shvatio, ali mislim da ono što smo da, da ćemo imati tu zajednički stav, dakle ono što mi usvojimo u parlamentu, da ćete time dobiti mandat za pregovore. Dakle, zanimalo bi me čuti zašto ste mislili da bismo se mogli naći u nekoj situaciji nedosljednosti. Zatim kratko drugim temama u pogledu Kanade. I tu ste nekako nejasni bili, malo misteriozni. Rekli ste da ono poglavlje investicijama bi moglo biti problematično. Pitam se hoće li Luksemburško predsjedništvo i dalje pritiskati komisiju u pogledu CETE e, pokušavajući ih navesti da poboljšaju ono poglavlje o investicijama. Znam da imamo malo vremena, pa ću samo reći o instrumentima zaštite trgovine. Rekao bih da je tu praktički nemoguće postići konsenzus u vijeću, ali svejedno na tome se treba truditi oko sljedećih šest mjeseci. Hvala. For e Mr. Gospodin Sabadi za ECR, klub ECR-a. Ja, Herr Minister, Sie haben sich ja Da, gospodine ministre, vi doista pred sobom imate vrlo sveobuhvatan e, program. Ja e, se pitam kako e, će se to ići dalje po svim tim pitanjima. Bilo je riječi o nekim sukobima u vijeću osobito o sukovima koji se tiču sporazuma. Ja bih tu dao možda savjet da bi Europska unija tu trebala biti donekle velikodušna. A ako zemlje sada inzistiraju na tome da se neke stvari probiju, mislim da bi e, trebalo tu malo i popustiti. Kao prvo, e, Europska unija je jako veliko tržište E, mi možemo izveći neke ponuditelje dok manje zemlje nemaju tu mogućnost. E, I stoga mi kao pa, veliki partner možemo biti velikodušniji nego što su to neke manje zemlje. Sljedeće, ako e, izlazimo tomu u susret i ako smo malo liberalniji kao partner, to nije nikakva šteta. Naime, naša produktivnost će rasti i ako ćemo se malo naprezati. E, Njemačka je uvijek imala teškoća sa tim e, dijelom da je uvijek morala biti bolja nego drugi. I ja bih tu rekao, ako tu nastane u konflikti, onda ne treba e, tu nastupati silom, već gledati na to na jedan velikodušan način i razmišljati o tome da slobodna trgovina, iako u početku vodi do jače konkurencije, e, oni koji su u stanju se nositi s tom konkurencijom izaći će iz toga snažnije. Hvala. Ja ću odgovoriti kolegici Diti. Hvala predsjedniče, hvala e, ministre na predstavljanju vaših prioriteta. Mislim da ste imali vrlo eh, imate eh, vrlo, vrlo uzbudljive i izazovne mjesece pred tobom. Eh, tu su dva prioriteta kako ja to vidim. Jedna je konferencija VTO-a, drago mi je bilo čuti da je to jedan od vaših prvih prioriteta. Doista to je vrijeme da Europska unija pokaže da je opredjeljena prema ispunjenju multilateralnog programa i da mi igramo ključnu ulogu u tom programu. Drugi e, Druga važna stvar je strategija trgovinske politike i vi, odnosno vaše predsjedništvo, bit će to koje će odlučiti našim budućim trgovinskim prioritetima. Osim toga, ovdje se vraćam na vaš popis različitih zemalja s kojima mi sudjelujemo u pregovorima i reći ću da neki od tih pregovora traju velik broj godina, započeli su prije mnogo godina, a možda je ovo sad vrijeme da Europska unija kaže i da ocjeni gdje smo sada u tim pregovorima i da možda kaže da ovo i nije primjereni trenutak da se odluči kako postupati dalje sa nekim zemljama primjerice kao što je vijeće suradnje GAV. Mi moramo dijeliti e, i promicati djelotvorne trgovinske strategije koje će jačati i naša domaća gospodarstva, našu konkurentnost i voditi rastu i rastu radnih mjesta. E, kako bismo to postigli, moramo se usredotočiti na okusnicu naših gospodarstava, a to su mala i srednja poduzeća. I evo moje pitanje vama kako se vi namjeravate u ovih šest mjeseci predsjedništva usredotočiti na pitanje malih i srednjih poduzeća? Namjeravate li pripremiti e, jednu e, strategiju izlaska sa tržišta gdje e, mala i srednja poduzeća mogu vidjeti direktan feedback europskih institucija, a drugo je pitanje odnosi se na prioritete Europske komisije gdje i države članice igraju određenu ulogu. Moje pitanje je mislite li da možemo nešto zajednički učiniti kad je riječ o gospodarskoj diplomaciji u Europskoj uniji? Gospodin Helmut Scholz. Hvala e, predsjedniče, hvala ministre. Vi e, ste ovdje predstavili jedan e, impresivan program. Zahvaljujem na vašim izlaganjima u odnosu na multilateralnost i samu složenost trgovine E, koju, koja se odvija u Europskoj uniji. S time se sada povezuje pitanje, a to me zanima, kako e, ide ta rasprava u vijeću i kako vi kao predsjednici vijeća gledate na to riječi između bilateralnih sporazuma i tih tog multilateralnog pristupa. Naime, ako želimo to sve ozbiljno shvatiti da smo mi, da gledamo na partnere kao na partnere, E, znači partnere unutar e, VTO, onda moramo imati zajedničke standarde, razviti ih i utvrditi. Da ne vidite opasnost da taj veliki broj bilateralnih sporazuma provode upravo takav, e, takvo načelo. Ljudi moraju shvatiti zašto se uopće vodi trgovinska politika. I tu dolazim do transparentnosti. Ja ne razumijem to i očekujem jedan jasan signal e, vijeća da ovih e, šest e, država članica je potpisalo tu klauzulu o transparentnosti u Citralu, samo šest država članica. Mi ovdje očito imamo razilaženje između onoga na što se oni obvezuju i onoga što doista čine. Mislim da tu treba učiniti danje korake. Zatim dolazim do mehanizma rješavanja sporova između investitora i države. E, imamo tu i prijedlog e, povjerenice pred sobom i parlament će dalje raditi na tim pitanjima i na toj inicijativi. Koja je pozicija, odnosno stalište vijeća prema e, ovoj? formulaciji u tim ISDS sporovima u odnosu na već zaključene e, sporazume. E, smatrate li da je toga premalo i ili će to postati standard za ocjenjivanje svih tih sporazuma. Da, i još jedna stvar, u odnosu na konfliktne minerale ja se nadam da će trijalog E, koji vi vodite pod vašim je predsjedništvom da će uskoro biti uspješno okončan. Hvala vam gospodine. Gospođa Keller. Hvala, ja ne želim se previše ponavljati. Hvala ministre što ste došli. Ja se slažem s kolegama oko transparentnosti i multilateralizma. Isto želim pitati u vezi ovih sporova između investitora i države. Imamo nekoliko dokumenata pred sobom, nekoliko država članica plus komisija. Ti dokumenti imaju neke zajedničke elemente, a neki nisu zajednički, a postoji velika e, protivljenje tim e, e, takve vrsti sporova. Kako je stalište vijeća, odnosno koje je stalište koje ćete vi predstavljati u trijalogu. Budući da postoji još dosta nesporazuma oko konfliktnih minerala, što točno znači slijediti smjernice OECD-a u odnosu na to jesu li one obvezujuće ili ne. Osim toga postoji dosta uvjeravanja, odnosno pedagoškog rada koji, koji predsjedništvo može odraditi, jer bilo bi smiješno da imamo e, samo due diligence za rafinerije e, i uvoznike e, metala. Oni već to i onako zapravo rade, ali mi ne želimo instrument koji stvara više administracije, već želimo učinkoviti pravi instrument i želimo ambiciozniju razinu svega toga kao što je to pokazano i na glasovanju u parlamentu i tu bi podrška vašeg predsjedništva mogla biti od koristi. Gospodin Borelli. Hvala predsjedniče. Dopustite mi da se načas osvrnem na e, posljednju točku o kojoj je govorio ministar. Što se tiče dimenzije i kvalitete te teme, ona je zaista od strateške važnosti. Naročito uzmemo li u obzir posljedice kroz, i to na dugi rok. Radi se o odnosima s Kinom. Svi mi znamo da Kina misli da ima pravo da će joj se priznati od određenog datuma, e, dakle status tržišnog gospodarstva. Međutim, zapravo ona nema nikakve uopće uvjete za taj status, ali radi se o e, tome da oni žele da s diplomatskog statusa gdje ne bi dobili to priznanje, oni traže političko priznanje gdje imaju šanse da ga dobiju. Želim reći Luksemburskoj predsjedništvu da ako se pristane na to, dakle da se raspravlja sa političkog statusa, da bi to bio zaista veliki problem. I e, došlo bi zapravo do velike industrijske krize, a nakon toga i krize zapošljavanja u velikom broju industrijskih sektora u Europi od metalurgije do kemijske industrije. A to bi bilo problematično i za naše trgovinske propise, a ovakvi negativni utjecaj odrazili bi se naročito na europske države koji su proizvođači i da bi se tu zatvorila mnoga radnih mjesta. Želim biti siguran da je Luksemburško predsjedništvo toga svjesno te da čvrsto i transparentno radi, uključujući na pitanjima geografskog porijekla. I ja se nadam da e, molim vas za pitanja na koje se može odgovoriti. Kao prvo čestitao bih predsjedništvu Luksemburga. Nadam se da će uspješno nastaviti onaj vrlo dobar posao obavljen u latvijskom predsjedništvu. Ja neću pitati o rješavanju sukoba investitora i države, to su sad već svi pitali, ali jednostavno život se odvija kako se odvija, riječa teke svojim totom, tako da čim sklopite neki sporazum, taj je već zastario. Dakle, možda je najbolje ništa tu ne postizati. No, e, o CETI bih nešto pitao. Ako mi možete e, objasniti nešto na predsjedništva. Naime, mi znamo da su ti pregovori završeni, znamo i da su nam Kanađani dosta toga dali kroz pregovore, pa bih očekivao dakle, da ćemo čuti e, nešto o tome, dakle, da će i komisija završiti e, posao i da će doći u parlament e, u, tijekom vašeg predsjedništva. Nadam se da tu neće biti neki promjena. Osim toga, dosta toga treba napraviti u pogledu pridruženih zemalja poput Norveške ili Turske. Naime, barem što se tiče trgovine s njima, tu treba dosta toga ažurirati. I napokon, znate, mi ovdje u parlamentu ne možemo samo slušati, mi bismo nešto i napisali. Mikrofon, molim, isključio se govornikom Mikan. Marija. Merci. Vous êtes Hvala. Ima da puno toga. Hvala vam na izlaganju. Ne želim vam čestitati na tome da ste započeli predsjedništvo. Nadam se da ću vam moći čestitati na završetku predsjedanja Europskom unijom. E, želim vam u svakom slučaju sve najbolje u radu jer zaista ćete posla imati na pretek. Kao što je rekao David Martin i ja se ponaosob zalažem za sva pitanja minerala i ruda iz e, Um, zona zahvaćenih sukobom. E, ono što ste ipak rekli i što me sada brine je posljednja rečenica vašeg izlaganja. Mi smo mnogo toga odlučili u parlamentu i ostajemo na, vam na raspolaganju. Rekli ste da ako e, uredba ne bi bila dobra uredba, ako bi e, izbjegli da dođe, da se svi razbježe, da se razbježe svi oni koji ulažu u zemlje gdje se te rude nalaze. Mi nikako to ne želimo i bojimo se osim toga da bi ulagači pobjegli iz Europe mi e, smo htjeli da se riješe pitanja kako u državama gdje ti e, se minerali nalaze, tako i u Europskoj uniji. Drugo pitanje jest e, su etikete proizvoda iz koloniziranih zemalja. Zapravo me zanima hoćete li donijeti jasne mjere kako bi se na taj način poštovale međunarodne to norme, a to su zapravo ilegalnost, odnosno nezakonitost kolonija. Hvala, gospodin Šuster. Hvala, ja ću se kratko sunuti na dvije točke. S jedne strane mi sada u parlamentu e, smo vodili veliku raspravu oko e, TTIP-a. Mnogi smatraju da e, nije vjerodostojno ako CETU ocjenjujemo prema drugim kriterijima, ali CETA ne ispunjava naprosto te kriterije. Hoćete li i to probati sad izboriti za vrijeme svojeg predsjedanja ili ćete ići u dodatne pregovore? pregovore, osobito na području rješavanja sporova između investitora i države. Što se tiče pitanja o, mm, ugovora o pridruživanju e, Ukrajine, čini mi se da je pozitivno da su e, razgovori sa Ukrajinom, a i s Rusijom na kraju krava nastavljeni, treba učiniti i dati sve od sebe kako E, bi se objasnilo da taj ugovor o pridruživanju Ukrajine nije usmjeren protiv Rusije, no naravno svi ti ugovori o pridruživanju e, oni zahtijevaju i velike reforme u Ukrajini i vrlo je važno da gospodarska suradnja e, ide na korist širokim slovima stanovništva. Moje pitanje je koja je vaša ocjena tih reforma i reformskih nastojanja u Ukrajini i kako ćete ih dodatno poticati? Na kraju dajemo Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. Kao prvo bih željela čestitati e, našem govorniku, našem gostu na ovom detaljnom izlaganju. Ako uspijete u svemu tome, bit će to uspjeh svi u nas i uspjeh za sve. U potpunosti se slažem u pogledu e, konzistentnosti politika, odnosno konzistentnosti kao vrijednosti. E, sigurno sam da možemo e, ostvariti planove u pogledu zaštite trgovine. Vjerujem da to može postati realno što se tiče e, ttip p-a. Tu su pregovori ranije bili vrlo tajnoviti i jednostavno neke države nisu željele da budu transparentni, pa se nadam da će se time pozabaviti. Kao drugo, voljela bih čuti vaše mišljene o odnosima između Europske unije i Kube. Hoće li to biti nešto s čime te se baviti? Isto tako da načelno se odnosima sa Latinskom Amerikom, ali posebno o Kubi. Što se tiče Čile, e, kakva su, su tu vaša predviđanja, kakvu dinamiku očekujete? Dakle, e, kada mislite da bi se tu mogao praditi sporazum sa ovom zemljom. Nadam se E, mislim da tu trebamo e, se usredotočiti i znati šta su nam prioriteti, ali u isto tako mislim da treba imati na umu pitanje e, rodne ravnopravnosti. de reflexionar mislim da postoje e, vrlo velik jaz koji trenutno e, postoji među nama i naših građana i mislim da slučaj Grčke pokazuje važnost određenih vrijednosti. Zanimalo bi me hoćete li se baviti temom načela principa vrijednosti. Dobro, drage kolegice i kolege, mislim da sada niko ne očekuje od ministra Sadborna da doista riješi sva ova pitanja s kojima ste ga zasuli, to je doista nemoguće. E, Daću mu riječ, on će dati nekoliko načelnih odgovora, a što se tiče dodatnih detaljnih pitanja, ja vjerujem da je Luksemburško predsjedništvo uvijek spremno na bilateralne razgovore iz e, poštovanja prema tebi ja ću e, govoriti njemačkim jezikom iako moj njemački nije savršen, ali Evo, luksemburžani govore i taj jezik. Ja sam samo ministar vanjskih poslova po zanimanju. Ono što ja ovdje radim je neka vrsta dodatnog e, posla, sporednog posla i ja vjerujem da vi svi ovdje imate više razumijevanja o tim pitanjima nego ja. Počet ću e, od e, zadnjeg pitanja Grčka. Mislim da Evropska unija, bez obzira na to koju filozofiju zastupamo, nije ovaj vikend smo imali jedan zadatak, a to je bilo spriječiti Grexit. E, naime, to bi bilo doista fatalno za Europu. Pa možda fatalno i za cijelu eurozonu. I u tom e, smislu bismo, mislim da to naši očevi, oni koji su izgradili Europu, tako nešto sigurno nisu imali na umu. Što se tiče ciljeva dvije najveće zemlje, Njemačke i Francuske, mislim da su se oni sporazumjeli oko svojih ciljeva i mislim da ti dokumenti, to su neslužbeni dokumenti, oni doista i trebaju ostati neslužbeni. E, Prije ću sada na pitanje Kube tu je dosta e, toga već napravljeno. Visoka predstavnica je bila u Kubi. Kuba je važna država i mi sada e, ne smijemo e, napraviti jedan nalet na Kubu. Tamo doista treba uzeti u obzir i kulturne i gospodarske okolnosti i to je nešto što je jako bitno za tu zemlju, a bitno je i za nas. E, što se tiče transparentnosti u pitanjima TTIP-a, tu samo mogu ponoviti da, to je e, alfa i omega svega. Bez takve transparentnosti ovaj parlament ovdje ne bi nikad dao e, svoj glas za, e, i drugi nacionalni parlamenti ne bi dali svoj glas za za vrijeme talijanskog predsjedništva imali smo jednu raspravu u vijeću gdje e, tada pitanje transparentnosti još nije bilo tako očigledno, a danas nitko u vijeću ne polazi od toga da se tu može nešto skrivati, e, da sve se mora staviti na stol, sve očito, mandati su i onako očiti i e, mislim da tu doista i Amerikanci pritišću e, prema toj transparentnosti. Bez transparentnosti ništa ne funkcionira. Što se tiče Ukrajine, ja sam u Ukrajini bio prije dva tjedna. Tamo sam razgovarao sa predsjednikom Porošenkom i e, činjenica je e, da su potrebne reforme u Ukrajini i najveći problem Ukrajine, reći ću to kao ministar vanjskih poslova sada, jest upravo taj rak e, i tumor korupcije. Korupcija je sve prisutna, e, otpušteno je nedavno 300 sudaca, sudaca sudova, dakle, no e, zbog korupcije, no mora to ići još i dalje. Predsjednik Porošenko i radi naporno na tome da se provede jedna ustavna reforma i sa malo sreće će u srpnju biti prvo čitanje te ustavne reforme koja će između ostalog obuhvaćati i decentralizaciju i veću autonomiju regija pa time i Donbasa. To je pozitivan aspekt, a drugi pozitivan aspekt jest da i lokalni izbori koji će se dogoditi u listopadu i tu je planirana reforma e, izbornog zakonodavstva. Mislim da korupcija u Ukrajini je naravno povezana i s monopolom. ako taj monopol i dalje bude postoja, će i oligarhija. I to je nešto što treba slomiti u toj zemlji. Ja sam uvjeren da e, da u Rigi barem ove tri zemlje koje su koje provode taj sporazum o e, pridruživanju, nadam se da nećemo uništiti njihova nadanja, iako u Rigi e, postoji ta tema e, ili proširenja na istok i politik, da to je praktički dio politike susjedstva E, i e, ja sam uvjeren i naše predsjedništvo će pokušati da sa vijećem i komisijom da ove tri zemlje koje provode dakle taj sporazum o pridruživanju da e, vidimo s njima kako tu napraviti određene sinergije i brže ići dalje i napredovati. Seta i ISDS, tu pa predsjedništvo e, ne može tu ništa učiniti. Tu je sve od Lisabonskog ugovora u vašim rukama, u rukama parlamenta. E, bez e, parlamenta ništa to ne može proći i to je realnost. To je velika moć koju vi imate u svojim rukama, ako ja smijem reći. Naravno, ne, ne želim se sad miješati u ovaj sukob u parlamentu, ali u dva parlamenta, znači i u Americi i kod vas je zadnjih dana su odaslani određeni signali u Americi gdje se nije htjelo ući što se tiče ove metode filibuster i, e, imamo ovaj TPA Trade Promotion Authority gdje e, se uključuju svi ti ugovori. Nije to tako jednostavno. Tamo je odaslan signal ja sam uvjeren, možda ovdje svi to ne dijele to mišljenje, ali ja mislim da su to pozitivni signali i da će ti sukobi između investitora i države doći u pozitivan kolosijek. I što se meni tiče ono što ja slušam i čitam, e, da će CETA samo tako proći i ja e, mislim da e, se može napraviti SDS nove generacije ja sam čuo da Karnađani bi bili spremni e, s nama razgovarati o tome, da se riješimo tog Grča, te da uvedemo INSS. da e, se to izvuče iz te tamne komore. Mi u vijeću e, imamo šest zemalja koje su već na tome radili, njemački, francuzi, šveđani, nizozemci i moja država Eh, odnosno ja razmišljali smo o tome i e, mislimo da Europa nije daleko od toga udaljena. E, vi ste i sami govorili, li to biti javne sjednice, mora postati i drugi stupanj tih rješavanja tih sukoba i predsjedništvo treba raditi na tome. Što se tiče etiketiranja, postoji e, zemlje gdje, e, gdje postoji osnova za e, gdje se pokušava raditi na etiketiranju i dio mojih ovlasti, to nadilazi moje ovlasti kao predsjednika ovog vijeća, vratit ćemo se na ta pitanja i mi smo stalno čekali, kao što i uvijek čekamo s tim mirovinskim procesom. Moramo ozbiljno sagledati ta pitanja. Ako e, to je možda 17 ili 18 zemalja koje e, ne žele ići tim putem, Federica Mogherini također pokušava tu e, učiniti što je E, moguće i što je potrebno. Mislim da bi bilo korektno da se iz okupiranih e, područja u kojima se proizvodi, da ljudi koji su potrošači tih proizvoda da znaju da to dolazi iz okupiranih područja. Upravo kao što i ona direktiva koju smo tada utvrdili je bilo nešto što se očekivalo od Europe Europa koja je liberalna po pitanjima međunarodnog prava mora po ovom pitanju reći svoje mišljenje. Ispričavam se, ali evo dolaz, prelazim zapravo jako brzo s jedne točke na drugu. Što se tiče e, konfliktnih minerala, to je pitanje koje moramo pristupiti iz etičke perspektive mi znamo da su pogođene e, područja, primjerice Velika jezera. Ja osobno kao ministar vanjskih poslova sam isto za to da tu imamo vrlo jasnu liniju. Ne možemo one minerale gdje znamo da se ti minerali koriste kako bi se raspirivali ratovi, mi tako nešto ne možemo bez e, danjih pitanja ovdje u Europi koristiti. E, možda postoji tu izravno ili neizravno mogućnost e, davanja objašnjenja, no ja sam tu doista na vašoj strani, treba se pobrinuti da se tu dođe do pozitivnog rezultata. A isto se odnosi i na ove alate koji se koriste za e, mučenje i za izvršenje smrtnih kazni. Problem je ponekad i sa tom dvojnom upotrebom u brojnim područjima gdje smo pričali s sankcijama, primjerice u Iranu, vraćali smo se uvijek na to pitanje, no e, ako se to tako ciljano koristi za mučenje ljudi ili za izvršenje smrtne kazne, Mislim da bismo trebali imati hrabrosti e, doći i donijeti e, zaključak koji je ispravan. Što se tiče Kine, ja okljivam tu dati bilo kakav odgovor. Ja razumijem interese primjerice Italije ili nekih drugih zemalja, pa možda i zemalja koje su više na sjeveru Europe, ti interesi su, mogu biti različiti, no principijelno Kina je vrlo važan trgovinski partner za nas i ta definicija, ja sam od uvijek, e, još i prije deset godina pledirao i e, prije deset godina su mi rekli da će Kina 2015. automatski dobiti taj e, status, da će automatski biti članica VTO-a no e, treba tu napraviti e, još korijenitu analizu i vidjeti e, koji su njezini zaključci. Mislim da sam o sukobima između državnih i već govorio, o konfliktnim mineralima sam govorio. Što se tiče ove konvencije, konvencije iz Mauricijusa, samo šest zemalja je potpisalo, to je točno. E, moja zemlja i Belgija, mi smo upravo e, u postupku, mi ćemo pristupiti tome, a i brojni drugi će to učiniti. Što se tiče konferencije u Nairobiju, to je doduše u prosincu, no ja sam se obvezao da ću osobno kao dio predsjedništva ići u Nairobi. E, spomenuli ste Ceciliju Malstrom, jako je važno i mi moramo e, imati to stalno pred očima da 90%, to su brojke komisije, ali su točne, znači 90% rasta je, se stvara izvan Europe. Stoga sam ja uvjeren da sve što mi je vezano uz međunarodnu trgovinu je izuzetno važno za Europu i e, jedan vaš kolega me pitao oko cijele te priče sa špagetima, e, bilateralno i multilateralno i ja sam više za to da se multilateralno e, pokušaju stvari riješiti, a ne da se pokušava riješiti to bilateralno. Zatim, Ja, bei, bei dieser ja, das war die erste Frage. Što se tiče tize, to je bilo prvo e, pitanje gospođe Reding. Ja se naravno slažem sa svime što vodi tome da se o tome promisli E, i te da se s tim zemljama stupi u pregovore. Ja sam rekao što je sve na programu. To nije malo. Mi ćemo svim silama pokušati to provesti. Ja nisam tu samo, ne zalažem se samo za kontinuitet i koherentnost, već i e, za to e, da predsjedništvo to treba prihvatiti i e, prošli tjedan smo vidjeli što se priksa tiče. A e, što se tize, što se tiče, e, Tiza ima mandat o kojem pregovara komisija, gospođa Reding to zna i gospođa komisija to radi sa velikom pažnjom, ulaže to puno napora, a i vijeće vrlo pažljivo radi na tim pitanjima. Kad sam rekao, odnosno najvažnije što sam rekao u odnosu na TISU jest da javna službe se ne pojavljaju u tom kontekstu. To je nešto što izuzetno zanima nacionalne parlamente. Gospođa Reding je spomenula transparentnost, TTIP i TISU. To je sve ide istim smjernicama E, mislim da nismo tu tako udaljeni jedni od drugih. U mišljenjima Luksemburško predsjedništvo će učiniti sve kako bi osiguralo da napredujemo po tim pitanjima. Nećemo uspjeti možda sve odraditi, ali gdje god nas e, pitaju za nešto, u svakom slučaju moja vrata su svakako otvorena i e, nadam se da ćemo dobiti pozitivnu ocjenu 31. prosinca. Srdečna vam hvala ministre. Ovo je bilo doista sveobuhvatno, običavajući i želim vam sve najbolje u vašem radu. So, liebe Kolleginnen und Drage kolege i kolegice, nastavimo. Dolazimo do točke 16. Tu se radi o suradnji sa Turskom u okviru Carinske unije i daljem razvoju. Svi znate da 12. svibnja gospođa Malmström i turski ministar gospodarstva su razgovarali o tome da se sklopi, odnosno modernizira taj tarinski sporazum sa Turskom koji je star već 20 godina. U tom smislu E, mislim da doista ima smisla takva jedna, e, takva jedna ažuriranje, modernizacija tog sporazuma i raduje me što danas možemo čuti jedan update o e, rezultatima rada te radne skupine i posebno me raduje što ovdje mogu pozdraviti jednog, htio sam reći starog poznanika, ali on nije star, ali jednog dragog poznanika, gospodina Agnacija Besera, koji ovdje nije danas u ulozi glavnog pregovarača za TTIP, već e, predsjednika te radne skupine za modernizaciju Carinske unije s Turskom. Ignacio, dragi mi je što si ovdje, usprkos e, svim pregovorima oko TTIP-a i dajem ti riječ. E, Zahvaljujem. Meni je doista veliko zadovoljstvo E, i što sam zapravo mogao si malu pauzu priuštiti i odmaknuti se pregovora o TTIP-u e, i da vas izvijestim o nastojanjima zajedno sa Turskom da moderniziramo naše odnose. Prvo bih u tom smislu rekao da sa gospodarskog stajališta je Turska vrlo važna, važan trgovinski partner Europske unije. Ona je na šestom mjestu, e, dakle šesti najveći Dakle, na koju od veliki dio naše trgove. Znači, važni su nam iz gospodarskog i trgovinskog e, stajališta, izuzetno važni. Zbog toga je kom de Bund u veljači 2014. E, donio odluku da se uspostavi radna skupina visokih dužnosnika koja će razmotriti mogućnosti moderniziranja e, naših odnosa sa Turskom u pogledu Carinske unije. E, rekao bih da postoje dva glavna razloga koji su doveli do te odluke. Jedno je bila procjena na obje strane i Turske i komisije prema kojoj se pokazalo da je Carinska unija, iako je važan e, instrument, iako je znato doprinjela transformaciji Turske i njezine e, bliže, njezinog bližeg povezivanja sa Europskom unijom, da je postala zastarjela i da je vrijeme da ju se modernizira uvažavajući interese obje strane. S europskog stajališta po, i činilo se, pokazivalo se da se sve češće i su se pojavljivali slučajevi u kojima Turska nije poštivala e, svoje obaveze preuzete u okviru Carinske unije, a da nismo imali učinkovit instrument kojim bismo se time bavili, odnosno koje bi to riješili. Sa turskog stajališta je postojala zabrinutost da Europska unija pregovara s nekim svojim važnim trgovinskim partnerima i oni nisu bili zadovoljni s tom situacijom i s obzirom da neke od tih zemalja nisu htjele pregovarati o trgovinskim sporazumima sa Turskom. Dakle, sve je to dovelo do određenih pitanja u vezi sa Cenovskom unijom. S druge strane, pokazalo se da Carinska unija koja je prije 20 godina bila vrlo moderan instrument je s vremenom zastarjevala i nije više bila efikasan instrument. Jednostavno cijeli niz važnih pitanja u okviru trgovinskih odnosa nije bilo pokriveno e, načelima Carinske unije. Dakle, ta e, svijest te dvije teme je dovela do odluke uspostavljanja ove radne skupine i nastojanja da se pronađu načini moderniziranja e, naših odnosa. Mi smo poslali izvještaj koji su onda prihvatili i turski e, ministar u pogledu u svibnju ove godine i srpske strane. Neću vas sada govoriti detaljno o tom izvještaju, ali ću skrenuti pažnju na neke njegove elemente. Kao prvo, ustanovljena je potreba potrebe E, da dobijemo jedan instrument koji će omogućiti Turskoj da postigne sporazum na slobodnoj trgovini sa onim državama koje već pregovaraju sa Europskoj uniji. Dakle, to je bilo nešto što je turska strana smatrala važnim, što je bio e, izvor zabrinutosti i zaključili smo da nam treba jedan djelotvoran instrument u tom smislu. Kao drugo, složili smo se da treba e, postaviti jedan instrument rješavanja sporova u okviru Carinske unije, e, čime bismo omogućili dakle, rješavanja onih slučajeva kada se nama činilo da se ne poštuju sodrube i da postoji spor koji da kako treba riješiti. Onda nešto vrlo važno, složili smo se po prvi put da trebamo proširiti e, našu trgovinsku razmjenu e, na područja koja nisu bila uključena u Carinsku uniju, no koja se danas pokazuju vrlo važnima, e, da trebamo e, promovirati odnose u uslugama, zatim u nabavi, te te isto tako na pitanjima poput geografske oznake porijekla. Dakle, to su neke preporuke koje smo mi uključili u naš izvještaj, koje su, kao što sam rekao, potvrdile obje strane. Ono što sada trebamo napraviti je djelovati u skladu s time, da kako imamo proceduru procjene utjecaja koju provodi komisija, uskoro ćemo se naći u situaciji, dakle detaljno analiziramo različite e, opcije znači odnosno sa Turskom. Dakle, e, kada završimo te procjene utjecaja, onda ćemo e, poslati prijedlog vijeću sa mandatom za pregovore u pogledu te važne, nove važne inicijative. Želim reći da e, smo svakako poduzeli jedan vrlo važan korak u odnosima Turske i Europske unije. Uvjeren sam da je e, čvrsta odluka da se moderniziraju naši odnosi i da će ovo sigurno biti jedna od važnih trgovinskih inicijativa koje će trebati e, ostvariti u mandatu ove komisije. Tako Također mi je e, vrlo drago što sam danas to mogao vama ovdje e, iznijeti i svakako ću rado odgovoriti na pitanja koja eventualno imate u pogledu e, ove inicijative, ali što se tiče samog uvodnog dijela, evo to bi bilo to što sam htio reći. Hvala Ignacio. Možeš li nam možda naznačiti dinamiku kada bi moglo doći do završetka analize, dakle procjene utjecaja i onda dodjele mandata? Pa očekujemo da će se postupak procjene utjecaja pokrenuti već u srpnju, ako ne, onda neposredno nakon stanke, jedne stanke, što znači da se nadamo da će procedura biti završena do kraja sljedeće godine, a onda u naredno četiri mjeseca će se to predstaviti vijeću. Bojim se da ne mogu reći preciznije od toga, ali evo daje vam neki osjećaj e, za predviđenu dinamiku. Hvala. Dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Boreliju. Hvala predsjedniče. E, hvala vam što mi dajete mogućnost da kažem nešto o, na ovu važnu temu. Tursku. I zaista kao predsjedavajući nadzorne skupine osjećam privilegiju što e, mogu to tu temu pratiti jer smo po prvi puta uspostavili nadzornu skupinu u ovom mandatu parlamenta. Odnosi sa Turskom e, nisu toliko važni samo iz povijesnih i razloga, već iz geografskih razloga od mm, Bizanta pa do danas Turska je uvijek imala ključnu ulogu u cijeloj Europi i Turska je uvijek bila stabilna zemlja e, u e, vrlo mm, uzbrkanoj mm, situaciji na Bliskom i Srednjem istoku. I mnogi u EU sada se nekako e, boje Turske, međutim mi u parlamentu moramo racionalno gledati na situaciju s Turskom. Htjeli mi to ili ne htjeli, Turska je naš strateški partner, a, a, gospodarstvo Turske se e, razvija, ima gospodarski rast ima snažne trgovinske veze s Europskom unijom. E, međutim, pregovori s Turskom su sada e, u jednom stanju koji e, se ne mijenja zato što su se mnoge europske zemlje prestale zanimati za to, ali naši trgovinski odnosi postoje. Od 1995. postoji Carinska unija, međutim ne pokriva mnoge važne sektore, poljoprivredne e, ni sektor, usluge, niti e, javne, javne nabave. Postoje takozvane kvote koje bi e, Ankara htjela promijeniti. To su nove mogućnosti koje su zanimljive. Međutim, moramo se nositi sa najnovijim e, problemima koje je uočila uočila skupina za nadzor. E, kada smo razgovarali s općom upravom trgovinom, formirali su nas o tu stanju pregovora i ukazali su na to da ne postoji primjerice mehanizam za rješavanje sporova. E, čuli smo i e, mnoge stvari vezane za e, europsku trgovinu od usluga do tekstilne industrije ili pak sektora alkohola i sportske odjeće. U posljednje vrijeme uočena je diskriminacija do koje je došlo zbog toga što su se nesrazmjerno povećale carinske i necarinske barijere. I e, postoji također puno birokratskih prepreka koje su se samo pogoršale. Blokiranje robe je primjerice tu i jako se, se nasumične kontrole povećale i e, također traže se dodatne informacije o nekim osjetljivim podacima. U prvom polugodištu ove godine nove su dažbene uvedene sa 55 na 95% za različitu robu uključujući i obuću. Oni se ne primjenjuju na, na proizvode iz Europske unije, već one koji su porijeklom iz trećih zemalja. I to predstavlja problem europskim distributerima ne europskih proizvoda. Trebamo toj problematici pristupiti na pragmatičan i konkretan način kako bi se mogli podnijeti proširenje bilateralnih odnosa, a trebalo bi se stati na kraj ove diskriminatorne prakse koje su se nedavno pojavile. Carinska unija je vrlo stara, treba je ažurirati. I e, turska strana je tu prilično iritirana. I e, moramo reći da postoji velika mogućnost za veće trgovinske odnose, ali e, TTIP iz koji sada pregovara Europska unija izaziva mnoge zabrinutosti u Ankari i zbog toga se a osim toga uvode se mnoge mjere koje su predstavljaju prepreke kako carinske tako i necarinske prirode. Ko, ova skupina za nadzor prati situaciju i e, moramo reći da e, trebamo raditi u interesu kako europskih tako i turskih dionika i mislim da bi poboljšanje situacije moglo biti dobro i na drugim temama. Drago mi je što je gospodin Bersero došao ovamo. I moramo se baviti raznim pitanjima, uključujući i politička pitanja i nove odnose snaga koje se sada javljaju u Turskoj. Vidim da bi moglo doći do reperkusije u bilateralnim odnosima s Europskom unije kako na komercijalnom planu, tako i na planu energetske sigurnosti. A isto tako dolazi i došlo je do narušavanja Carinske unije a može se javiti i kako možete riješiti eventualne probleme diskriminacije prema pojezvećima iz Europe. Hvala i ispričavam se na malom kašnjenju. Mislim da nam je ovo jedinstvena prilika da nastavimo sa e, procjenom i sagledavanjem naših trgovanskih odnosa s Turskom. Znamo da su u Turskoj održani upravo parlamentarni izboro i da će se e, situacija promijeniti, vjerujemo, nadamo se u zanimljivom smjeru, no jasno je da je Turska izuzetno važan trgovinski partner Europskoj uniji, a e, isto tako prilika je da se radi na e, nizu trgovinskih sporazuma sa Europske unije i drugih partnera, nam to je, e, jer ako oni to mogu činiti, to će utjecati na našu trgovinu sa Turskom. Dakle, radi se o jednom dvosmjernom postupku. Naime, s e, jedne strane, često čujemo prigovore i pritužbe, ali istovremeno i ohrabrenja e, sa europske strane od europskih poduzetnika koji nas potiču da djelujemo bolje, da djelujemo možda na jedan drugi način jer se pokazalo da su rani sporazumi koje smo imali sa e, Turskom sada zastarjeli. A s druge strane, čujemo i zahtjeve ponekad sasvim legitimne i sa turske strane. Dakle, mislim da je važno da iznova razmotrimo, procenimo situaciju i da to učinimo na obje strane, te da dođemo do nekih zaključaka koji će se pokazati korisnima za obje strane, jer u ostalom trgovinski odnosi su dobri kada su dobri za obje strane. Treba to imati na umu, a s obzirom da se radi o odnosima koji su vrlo važni za našu uniju, koja, ako ćemo biti iskreni, nije u najboljem stanju. Grazie presidente, voglio ringraziare. Hvala predsjedniče. Htio bih se zahvaliti e, kako gospodinu Beseru na svemu što nam je rekao, a želim se zahvaliti i kolegi Boreliju. On je vrlo precizno izložio rad nadzorne skupine. Dakle, hvala vam se obje ojci. Mislim da je ovo vrlo bitna rasprava jer Turska ima eh, veliki značaj. E, to je e, šesti trgovinski partner i 4% naših e, trgovinske razmjene je to koje imamo s Turskom. Ovaj sporazum o Carinskoj uniji je prilično već zastario i prema tome treba ga ažurirati. To kažu kako europska, tako i turska strana. Još uvijek postoje politički problemi koji još uvijek nisu riješeni, a Turska za sada još uvijek nije provela protokol iz Ankare. To je značajan politički aspekt koji predstavlja bitnu prepreku i ta će se prepreka na ovaj ili onaj način morati riješiti za vrijeme pregovora. Ali i ti politički događaji su jasni i zato e, moramo, pa tako i danas na ovom sastanku govoriti o tome i drago mi je da nam je gospodin Bersero rekao da će se o ovom, nazovimo ga, novom sporazumu koji ćemo sklopiti s Turskom. Dakle, da je on rekao da će se o tome govoriti brzo, jer e, je svima jasno da se radi o vrlo značajnim e, sporazuma. To će sve odnositi na poljoprivredne proizvode, dakle na oznaku geografskog porijekla, na usluge i na javnu nabavu, značajno za Europu, ali i za Tursku mi e, ćemo u svakom slučaju dati veliku podršku da se sve to napravi što prije, dakle da se krene s ovom e, revizijom, ali isto tako bismo htjeli da vijeće da jasan mandat kako bi se naši odnosi mogli odvijeti u okviru jednog modernijeg sporazuma i e, da bi, jer bi to bilo značajno za europske trgovinske pregovore. E, Klub zastupnika SR e, slaže se sa izvjestiteljem, a i s komisijom. Upravo su važni, e, ti problemi koji su spomenuti važni. Znači, e, to ovaj su, e, odnos sa Turskom nije zadovoljavajući na, za obje strane i Turska se žali da se sklapaju ti, da se sklapa taj sporazum i Turska sjedi za pregovaračkim stolom, mora e, otvoriti svoje tržište, no reciprocitet ne vrijedi za turske izvoznike. I e, već je i rečeno da Europska unija e, se trudi kako bi to pokušala znači Isto tako je rečeno da e, je, nedostaje tu jedan primjereni mehanizam rješavanja e, sporova i za ECR je to jedan važan dio međunarodne trgovine i na osnovu toga e, jedan moderni sporazum bi svakako tako nešto ponudio a pokrio bi i teme e, javne nabave. Evo toliko od ECR-a. Hvala Marike. Hvala gospodine predsjedatelju, zahvaljujem Ignaciju što nas je upoznao sa trenutnom situacijom. Da kako da je Carinska unija bila jedan korak na putu E, turske prema Evropskoj uniji, odnosno u pristupanju vremena se da kako mijenjaju, možemo mi biti zadovoljni time ili ne, ali vjerujem da bismo svi e, rado vidjeli značajni napredak u tom smislu. U ovom času, upravo zbog izostanka napretka, kada razgovaram sa turskim političarima često čujem njihove e, prigovore e, u pogledu Carinske unije i rekla bi da su opravdani ti prigovori. Možda bi međutim bilo korisno da i mi procenimo situaciju pa da znamo i što mi mislimo e, o tome. Vjerujem da je ona bila uzajamno korisna, a da je sasvim sigurno bila korisna za Tursku. Dakle, jednostavno da razjasnimo tu situaciju E, dakle, ovaj e, procjena utjecaja mislim da je nešto vrlo dobro. Bilo bi važno imati konkretne točne brojke da njima baratamo, inače se sve svodi na politiku i politokanstvo, a to se zapravo često događa u odnosima s Turskom. Nažalost smo često i vrlo polarizirani stavovi, pa e, bih voljela znati ima li i turska strana e, utvrđenu neku dinamiku, odnosno neki raspored u budućnosti. Spomenuli smo sada nedavne izbore do promjene, e, promjene do kojih je došlo u vladi. Ako je ovo tako hitan proces, u njemu treba, na njemu treba raditi, treba napredovati, no voljela bih čuti znamo li imali i turske strane nekakav takav plan, odnosno što oni očekuju ili ćemo tu naići na poteškoće. Eh, da, ovo je svakako vrlo važno pitanje. skakela. Hvala. Da, ja bih se složila da Turska, odnosno mislim da Turska strana ima razloga da se žali. E, jer bilo je raznih problema s Carinskom unijom, time se treba pozabaviti. Ono što smo čuli e, danas u odnosu na to bih imala neka pitanja. Prvo, koji su ciljevi komisije e, u pogledu uključivanje odredbi o Turskoj u sporazume koje mi sklapamo o e, slobodnoj trgovini, jer sasvim je jasno da će dosta vremena proći prije nego imamo novu moderniziranu carinsku uniju, dakle u međuvremenu ćemo sklopiti, odnosno sad se već radi na nizu e, trgovinskih sporazuma, dakle uključujemo li e, odredbe o Turskoj E, isto tako e, pitanje bih imalo u odnosu na održiv razvoj, a isto tako i u kojoj će mjeri u Kastomsku uniju, u ovu moderniziranu verziju, biti e, uključena odredba o uključenosti Turske u unutarnje tržište. Dakle, spomenuli ste na primjer usluge, ako se sjetimo što znamo o Tizi, E, ne, nije uvijek bilo slaganje u pregovorima Europske unije i Turske u pogledu baš segmenta usluga. Dakle, kakva je to situacija? Hvala, gospodin Maridas. Thank you, chairman. Hvala, gospodine predsjedatelju. Žele bih spomenuti nekoliko tema, pa ću vrlo e, kratko reći nešto o svakoj od njih. Kao prvo rekao bih da su dobri trgovinski sporazumi ne samo dobro nego i odlučni sve dok se e, poštuje vladavina prava. Dakle, nema tog trgovinskog sporazuma ili trgovinskog pravila koje bi nadilazilo e, vladavinu prava. Dakle, svaka e, država članica može promicati svoje interesi dok se to ne kosi sa vladavinom prava u Europskoj uniji. Rekavši to, htio bih sve podsjetiti kako Turska odbija E, odbija provoditi postojeću carinsku uniju u odnosu na Cipar i de facto blokira svaku trgovinu s Ciprom, a Cipar je država članica Europska unije. Kao što znamo, to ima vrlo loše posljedice za trgovinu Europske unije. Zatim, kao drugo, Svjetska banka je napravila e, jednu studiju na koju se više puta referiralo, no to nije simetrična studija. Naime, tu se ne spominju gubici koje Europska unija, a pogotovo Cipar ima e, uslijed embarga koji je Turska proglasila u odnosu na Republiku Cipar, a u određenom smislu i onda u odnosu na Europsku uniju treće što želim reći. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, i sada čitam iz izvješća, citiram, dakle, odredbe pravno obvezujuće bi trebale omogućiti Turskoj da ima koristi od sporazuma slobodnoj trgovini koje Europska unija sklapa sa trećim zemljama. Dakle, formulacija je pravno obvezujuća odredbe. Mislim da o tome trebamo raspraviti, da tu treba razjasniti o čemu se radi. Možda bi bilo mnogo bolje da države članica mogu slobodno odlučiti e, kako će tu postupati, a ne da je to automatski pravno obvezujuće za njih. I posljednje što želim reći, ja podržavam trgovinu uvijek i svi znamo kako je prije nekoliko mjeseci kako smo ovdje u Europskom parlamentu slušali o ponašanju, odnosno o lošem ponašanju Bosne i Hercegovine u odnosu na Hrvatsku. Dakle, Bosna i Hercegovina koja nije poštivala pravo, odnosno vladinu prava u Europskoj uniji i koja nije produžila preferencijalni sporazum, trgovinski sporazum sa Hrvatske. Tada smo se dogovorili da ćemo poduzeti određene korake, da smo određene mjere. Zašto ne učinimo isto u odnosu na Tursku? Mislim da je to sasvim jednostavna, e, jednostavna zaključak. Gospodin Kelly, hvala slušam ovu raspravu, vrlo je zanimljiva i drago mi je da je tako. Mislim da je dobro da govorimo o Turskoj, važnoj zemlji u našem susjedstvu. I moram reći da je vrlo, mi je vrlo draže e, slušati o zemlji koja želi pristupiti Europskoj uniji, a ne o zemlji koja želi nastupiti, e, koja želi napustiti. E, čuli smo da je Turska šesti najveći trgovinski partner Europske unije, a s obzirom na razvoj situacije u Ukrajini i Rusiji, jasno je da će nam biti zanimljiva recimo u smislu opskrbe energijom, nastojanja da se diversificira e, e, opskrbe energijom, odnosno izvori energije i tu će Turska također biti zanimljiva. Dakle, treba govoriti o velikim važnim temama i jasno je da će uvijek biti tema koja će nas e, brinuti, ali mi imamo iskustvo poslovanja s njima. Slobodna trgovina je nešto što treba podržati, a s obzirom da nam je Turska toliko blizu, naš bliski susjed, što prije možemo izgladiti poteškoće, pronaći rješenja, tim bolje za sve. Hvala. Hvala svima. Ignacio, evo dajem ti riječ, pa molim te odgovori koliko možeš. Hvala svima. Posebno hvala svima koji su govorili u podršku ovoj inicijativi. Jasno je da odnosi sa Turskom imaju snažne političke konotacije i snažni gospodarski e, element e, da mnoge brinu što e, Turska ne provodi sve obaveze preuzete u sporazumu iz Ankare i sigurno mm, treba neko vrijeme da, dok smo pokrenuli ovu inicijativu e, čekali smo situaciju, odnosno nadali smo se da će doći do nekog rješenja problematične situacije. Kakav je politički kontekst u Turskoj? Mislim da je u tom smislu vrlo važno da po prvi put e, je turska vlada zela stav da bez obzira na razvoj procesa pristupanja e, postoji e, gospodarski interes u snaženju odnosa sa Europskom unijom. Dosta vremena e, je bilo nemoguće zamisliti pregovore sa Turskom na temu recimo usluga ili javne nabave jer oni su to gledali kao dio šireg procesa pristupanja i uvijek su htjeli samo u tom okviru razgovarati. Dakle, mi mislim da je vrlo važan e, politički korak, korak koji je poduzela trenutna turska vlada kada su donijeli odluku da su gospodarski odnosi toliko važni da bez obzira e, što se događa u okviru procesa e, pristupanja da se o gospodarskim aspektima može i treba pregovarati. Dakle, to je važan korak koji je poduzela ova vlada i to važno je da takvo uvjerenje dijeli većina turskih strana banaka, dakle ne trebamo očekivati promjenu u tome u slučaju da dođe do promjene vlade. Isto tako, sve informacije koje dobivamo sa turske strane sugeriraju da se oni žele angažirati na ovom moderniziranju Carinske unije, da im je stalo da se to dogodi što je prije moguće. Govorili smo se oko procedure, e, obje strane smatraju da treba napraviti e, procjenu utjecaja e, prije nego se da mandat za pregovaranje. Mi smo objasnili da je to važno, no sve naznake koje smo dobivali od njih e, su pokazivale spremnost i volju da se angažiraju e, na modernizaciji ove carinske unije i da se to dogodi što je prije moguće. E, ne želim skrivati još jedan važan motivirajući faktor to je činjenica da smo počeli pregovore sa SAD-om. Sasvim je jasno da je TTIP e, veći e, sporazum od bilo kojeg drugog, odnosno već širniji pregovori nego bilo koji drugi koji smo do sad e, imali i jasno je da je onda i Tursko je stalo da se postigne sporazum sa tako velikim važnim partnerom jer bi to i njima otvorilo vrata prema SAD-u mi smo i prije e, početka e, pregovora o TTIP-u informirali Tursku o tome što se događa, objasnili smo koliko je važno e, uspostaviti dakle te odnose slobodne trgovine. Što se tiče E, pomenjanja Turske. Naime, kada god mi pregovaramo e, o, e, trgovinskim odnosima, spominje se uvijek situacija s Turskom i sa postojećom Carinskom unijom i mi uvijek kažemo da očekujemo i odnosno da želimo mogućnost otvaranja pregovora sa Turskom. Tako je bilo u slučaju recimo Koreje, kada su oni nakon e, sporazuma s nama odmah otvorili pregovore i sa Turskom i tu sada sve dobro funkcionira. U nekim je slučajevima situacija teža, složenija, e, ali svejedno se uvijek e, spominje Turska. Recimo u razgovorima sa Kanadom, u razgovorima sa, pregovorima sa Japanom, uvijek ih potičemo da pokrenu pregovore o trgovinskim odnosima i sa Turskom možda e, Turska smatra da e, ovakav način spominjanja ovakve odredbe e, nisu u potpunosti zadovoljavajuća i upravo to bi jedan od razloga za što žele raditi na modernizaciji Carinske unije. Dakle, oni žele nešto što bi u većoj mjeri obvezalo treće zemlje da pregovaraju s njima kada ćemo praviti e, procjenu učinka, e, morat ćemo pomno razmotriti kakve će biti posljedice, da kako da ne želimo e, izgubiti autonomnost u trgovinskoj politici Europske unije kada odlučujemo o sporazumima sa trećim zemljama. Dakle, tu ćemo morati dobro razmisliti kakve kako možemo jače potaknuti treće zemlje da unaprijede i svoje odnose sa Turskom. E, e, tema koju nismo e, do sad spomenuli u radu naše skupine, no kojem ćemo se baviti u odnosu s recimo različita područja. Spomenuli smo javnu nabavu o tome time smo, to smo e, jasno spomenuli u svom izvještaju. Znamo da će to biti teška tema s obzirom da oni nemaju na isti način otvoreno tržište za treće zemlje i očekujemo da će Turska tu prilagoditi svoje e, postojeće zakonodavstvo, dakle kako bi omogućilo e, dakle pristup trećim zemljama u javnoj nabavi. Oni su pristali, međutim znamo da će to biti jedno od teš, jedno od teških tema u pregovorima. Što se tiče rješavanja e, sporova e, koji bi tu ti bio najbolji, to će tek trebati definirati, no da kako da računamo na neki moderni oblik rješavanja sporova kakav već imamo, dakle ili e, obvezujući obvezujući traža ili neki drugi mehanizam, ali nešto što će se pokretati na zahtjev bilo koje od dviju strana i jasno je da s obje strane e, e, slažu da e, neće biti obvezujuće arbitraže. Zatim imamo neke mjere koje je Turska poduzela kojima sasvim jasno krše svoje obaveze koje proizlaze iz Carinske unije, recimo dodatni carina na neke proizvode, dakle tu se jasno krši krše odredbe iz Carinske unije, ali za sada nemam odgovarajući mehanizam kojim bismo to mogli riješiti. To ne znači da nećemo i dalje e, poticati tu temu e, e, i inzistirati, barem na političkoj razini, na dosljednom ispunjavanju svih obaveza već preuzetih u okviru Carinske unije. To će se da kako daljeti i dalje i na to će se skretati pažnja našim kolegama u Turskom E, imat ćemo e, neke teme e, na kojima će Turska snažno inzistirati, a koje će biti vrlo osjetljive, vi ste spomenuli već neke. And that we know is going to be an extremely difficult uh, one, but I think that in any negotiation we would need to... Morat ćemo u tvrditi e, oblike djelovanja koji će biti od e, obostranog interesa sve u svemu ne želim ostaviti dojam e, da mi mislimo da će ovo biti jednostavni pregovori, nipošto bit će vrlo e, složeni, ali kao što sam rekao na početku, e, Turska je jedan od naših najvažnijih trgovinskih partnera i doista je važno i moramo postići, ostvariti moderni instrument trgovinske politike, to će biti za korist takvih trgovinskih odnosa. Hvala Ignacio i da kako da želimo mnogo uspjeha u pregovorima s Turskom, ali isto tako e, mnogo uspjeti želimo u pregovorima na u odnosu na TTIP. Time zaključujemo ovu točku i prelazimo na sljedeću, to je točka 17. Opći proračun Europske unije za 2016. odnosno naše mišljenje. E, taj nam je proračun predstavljan 27. svibnja, a odluka vijeća je donešena 9. E, srpnja, a naš je zadatak sada da mi dajemo svoje predloge u odnosu na proračun za sljedeću godinu. Dajem e, riječ izvjestitelju gospodinu Bergeru. Ja, vielen Da, hvala vam predsjedavatelju, dragi kolege. nama je sada da iznesemo prijedloge i formuliramo amandmane i ja se tu doista nadam E, da e, nakon postupka prošle godine da će luksemburskom predsjedništvu uspjeti e, pronaći bolji način pregovora sa vijećem nego ono što s čemu smo svjedočili prošle godine i tamo smo imali doista pregovaračke rekorde do 13 sati sa zadnjim probojem u 8 i 30 ili tako nešto, to u buduće treba biti doista učinkovitije. E, naravno, na to ovisi o spremnosti vijeća na, na susretljivost u pregovorima. E, e, imamo problem ovlaštenja za plaćanja za i tema vrijeće se definitivno prvo treba upoznati s temom i mora se približiti rješenju tog izazova. Ja to kažem zato na početku jer naravno e, se to odnosi i na stajalište odbora INTA, a situacija sa višegodišnjim financijskim okvirom je u kategoriji 4 je manevarski prostor i dalje ekstremno ograničen. E, nakon e, izazova i potreba za pregovorima u postupku proračuna. Ovo jest jedna važna točka za raspravu. Ja sada imam ovdje i nacrt e, odbora za vanjske poslove u pet točaka, pokušat ću to sažeti. S jedne strane imamo potrebu za ovom proračunskom stavkom za opremanje i e, potrebno je intenzivnije pratiti efekte provedbe ovakvih trgovinskih sporazuma i tu je doista potrebno intenzivirati nastojanja. Kao drugo vidjeli smo da u brojnim zemljama brojni građani Europske unije E, povezuju globalizaciju i trgovinske sporazume sa gubitkom radnih mjesta i sucesijom i e, tu imamo veliku potrebu da se poveća e, proračun za informiranje e, kako bi se objektivno mogle predstaviti te informacije i da prijeđemo sa nečega što bismo mogli nazvati kampanja na otvorene i transparentne informacije. E, osim toga vjerujem da s obzirom na e, stavku proračuna koja se bavi studijama trebamo vidjeti koji je utjecaj nevladnih organizacija na ovo i na izvore financiranja. Osim toga, možemo reći da e, imamo povećanje kod mikrofinanciranja a i malo povećanje kod instrumenta za susjedstvo. Tu se postavlja i pitanje da li e, su zahtjevi partnera u južnom i istočnom partnerstvu time opravdani. E, pomislimo, sjetimo se tu pitanja mogućeg danje podrške primjerice u Ukrajini. Ono što mi je žao je da je smanjen, e, smanjena podrška e, trgovini, EFA Trade, podrške zemljama u razvoju, i e, ako komisija e, danas ne može odgovoriti na jedno pitanje, ja bih e, molio da ona odgovori do kraja tjedna, jer rokovi koje mi imamo za amandmane su već u petak u odnosu na ovo stajalište. U proračunu za 2015. je s jedne strane 4,8 e, milijuna e, obveza, ovlaštenja za obveze i 5 i nešto milijuna za e, plaćanja. 4,5 milijuna je predviđeno za trgovinu. Pitanje je kako dolazi do tih varijacija kod ovlaštenja za plaćanja, to su velike varijacije. Tu se moramo e, pogledati e, pitanja rukovodstva u okviru višegodišnjeg upravljanja proračunom jer je to značajno za pitanje e, koje ćemo amandmane postaviti za pojedine proračunske stavke. Što se tiče točke 5, a to su mali srednja poduzeća i poslovni centri, ono što nas je tu, s čime smo se tu intenzivno bavili, e, želim samo reći e, da nisam dobio nikakvu daljnju dokumentaciju o tim pitanjima, iako smo zatražili neovisnu evaluaciju poslovnih centara e, i postali tu kakve nove informacije, no ja tim novim informacijama još ne raspoložem, pa ću vidjeti što će iz toga još e, proizići. A moguće je da ćemo i taj tekst e, morati preraditi. E, što se tiče amandmana i nacrta u odnosu na nacrt proračuna, tu bih ja predložio i podnio amandmane kako bi izradili prijedlog za službenike, državne službenike u prijedlog vijeća i drugo što sam spomenuo studiju i konzultacije oko administrativnog proračuna. E, I zainteresiran sam naravno za to što kolege imaju za reći. Hvala, a sada dajem riječ izvjestiteljici u sjeni. Hvala predsjedniče. Prvo želim čestitati izvjestitelju na napornom i kompliciranom poslu koji je odradio. To se događa kada se bavimo proračunom svake godine. Hvala u svakom slučaju na ovom mišljenju. Ja bih željela da se neka pitanja u to uključe i izradit ću neke amandmane, prijedloge tih amandmana nakon što sam jučer čula što povjerenica Malstrom ima za reći. Bojim se E, da e, sukobi između prioriteta trgovinske politike i kako su oni uključeni u proračun. Povjerenica Malmström je rekla da je prioritet njezine buduće trgovinske politike je jedna informacijska i komunikacijska strategija oko EU trgovinske politike. Proračun za 2015. je srezao tu proračunsku stavku, liniju i, i, i srezao i planove za 2016. Ja mislim da to nije dosljedno. E, nema smisla da inzistiramo na tome. Povjerenica Malstrom je govorila o multilateralizmu kao glavnoj opciji trgovinske politike, no ako pogledate multilateralnu politiku, e, tamo je raspoređeno manje novca. Slažem se s vama kada kažete da je potrebno uložiti dodatne e, napore sa e, ocjenom ex ante i ex s ocjenom učinka. To je točno, moramo pogledati kako stvari funkcioniraju, kako ih možemo korigirati i kako potaknuti pozitivne aspekte onoga što radimo. Doista bih e, željela da se u ovo uključe pitanja rodne ravnopravnosti i učinci tih e, pitanja. Jasno je da e, ove godine politike Europske unije nisu reflektirale pitanja politike rodne ravnopravnosti. E, upućujem i našeg koordinatora Davida Matera i e, predloženi proračun od 1 milijun eura za poštenu trgovinu, za fair trade. Nisam pronašla tu proračunsku stavku u proračunu za 2015. Pitam se je li ta stavka još uvijek u proračunu i ako jest, e, moramo osigurati da ostane u budućim proračunima, ako nije, mora se uključiti. Um, hvala. Mislim da je ovo dobra početna točka za razgovor o proračunu za trgovinu. Izvjestitelj je spomenuo jednu tema koja je meni privukla pažnju i koja me zabrinula, a to se tiče e, očekivanja u smislu promjene trgovinske politike. Tu postoji snažna potreba za snažnim informiranjem e, i tu treba zapravo osnažiti kapacitete. To je sasvim očito i to se pokazalo u raspravama o TTIP-u, ali inače imala sam neki prijedlog za e, pilot projekte, tu bi trebalo osnažiti financiranje kako bi smo e, postigli e, dostupnost informacija, dakle jednu otvorenost u pogledu informacija. To je znači jedna tema koja je vrlo važna. E, kada čujem te stalne zahtjeve za informiranošću, uvijek mislim kako je važno da se ljude čuje, dakle važno se i tu angažirati, dakle ne samo pružanje informacija. Zatim još ono jedno općenitije pitanje zaposlenika u glavnoj upravi za trgovinu. Dakle, mi apsolutno podržavamo, od ja apsolutno podržavam ambicioznu trgovinsku politiku. E, istovremeno smo uključeni u niz e, pregovora. Vi ste, e, gospodine predsjedatelj, onako E, e, malo šaljivo rekli kako je dobro vidjeti konačno nacije ovdje na jednoj drugoj temi, e, a ne samo na TTIP-u, ali ja se stvarno pitam kako neki ljudi koji se bave temama koji su toliko važne za sve nas, dakle politički važne, jednostavno se divim kako oni to uopće mogu sve obaljati. Dakle, mislim da bi sama komisija trebala o tome razmisliti u svom radu, to bi se trebalo vidjeti. Zatim, te tema praćenja, e, monitoringa, ona je uvijek važna u realizaciji proračuna, moramo se brinuti da se e, učinkovito koristi, e, koriste sredstva, a makrofinancijski instrumenti su tu vrlo važni. E, možda se sa trećim zemljama, e, da li se e, sredstva u trećim zemljama koriste na očekivani način i na dobar način. Revizorski sud je tu imao vrlo kritičan izvještaj i pokazalo se da možda ove proračunske stavke ne odražavaju za tu sliku, ali mislim da je važno to spomenuti. Ja uvijek vidim trgovinu kao važan element vanjske politike Europske unije, i moramo se e, pobrinuti da postoji dosljednost e, različitih instrumenata e, vanjske politike, a da kako da recimo tema ljudskih prava jedna primjer, dakle teme gdje je potrebna ta dosljednost i na, dakle ta odgovornost trećih zemalja mislim da je važna tema. Hvala. Čini se nemamo više izvjestitelja u sjeni, nije se barem prijavio nitko, a ipak da. Izvolite. Sì, grazie Presidente. E, in primo luogo volevo... Hvala predsjedniče. Prije svega, htjela bih e, reći kolegici Rodriguez da se s njom u potpunosti slažem. Razočarana sam da još e, ponovno imamo je studiju o samoj e, prirodi ovog proračuna, odnosno i mislim da ćemo morati razgovarati sa općom upravom za trgovinu o e, pitanjima ravnopravnosti spolova koje se u, koje treba uklopiti u proračun. Mi ćemo to proučiti i uložit ćemo amandmane. U tekstu se govori o ambicioznom programu komisije koji će rezultirati rastom i e, novim radnim mjestima. Međutim, dogodit će se upravo suprotno kad se postiše TTIP, zapravo će se nestati radna mjesta u Europi. Mislim da ćemo izgubiti radna mjesta upravo radi trgovinske politike koju se sada vodi. E, osim toga, to će negativno utjecati na europski proračun, a to ovdje nije uzeto u obzir. Također, to će se također e, i trgovinski e, odnosi će se odraziti na europski proračun. I moram reći da će ovaj gubitak radnih mjesta se zaista dogoditi i globalizacija je uzrokovala, to je realna procjena i to je stvarnost, gubitak radnih mjesta. Ovdje samo govorimo o privatizaciji i o tome da će tržište rada postati sve nestabilnije i e, to vidimo e, da je uzrokovalo jako puno problema. Osim toga mi tražimo više sredstava za zemlje u razvoju, treba podržati mala i srednja poduzeća, ali naravno treba postojati reciprocitet s trećim zemljama. afternoon. He has provided me with short notes to convey his thoughts and position on this important subject. Firstly,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 Hvala vam lijepa. Da li bi se mogli nešto bolje objasniti ovu pomoć za trgovini? Cijelo to pitanje moram vam iskreno priznati kako nisam sasvim dobro shvatio. Što se tiče naše operativne proračunske stavka na tu temu, velik dio toga izdvajamo za međunarodne organizacije. Dakle, njima stavljamo na raspolaganje sredstva i zajedno s njima na tom planu dajemo podršku državama kojima je to potrebno. To radimo na sljedeći način. Nakon revizije financijske uredbe, komisija je tražila od te organizacije da prouči kako stoji situacija prilikom takozvanog procjene četiri stupa i treba vidjeti je li to u skladu s osnovnim načelima financijske uredbe. S nekima od međunarodnih e, organizacija jako su se razvukli pregovori, puno više nego što smo mi to htjeli, primjerice s OECD-om. Tek nedavno je ostvaren određen napredak, međutim to nije bilo na vrijeme prilikom pripreme proračuna. Ni sada još sve nije završeno. Opća uprava za proračun radi s općom upravom e, za e, razvoj i suradnju na tome, ali eto nismo još to mogli na drugi način uvrstiti u naš operativni proračunski stavak. Evo, nije mi u potpunosti jasno, ali eto, pokušat ću kasnije više shvatiti o tome. Ja mislim da bi to mogao biti problem za e, javnost i upućenost javnosti. Govori se o pregovorima, trgovinskim pregovorima, a vidimo da to ne ide e, za... Dakle, s jedne strane trebalo bi to ići za najmanje e, razvijene zemlje, a s druge strane vidimo kako ovo izdvajate. Da, ja sam želio o tome nešto reći jer smo ovaj tjedan već slušali o tome. Mi znamo s druge strane da se u proteklim godinama je se to pojavilo kao velik problem. Mi smo s jedne strane u e, brojnim područjima najveći donator, e, pa i u okviru jedinih naroda, a Europski parlament često nije dovoljno obavješteno svemu tome. Mi primjerice prije nismo uopće imali e, pristupa revizijama programa e, Ujedinjenih naroda, e, a znamo da tamo baš ne funkcionira sve apsolutno 100% korektno. U tom smislu komisija naravno da ima mandat pažljivo pratiti da li oni koji provode programe, a koriste naš novac drže naših pravila. U tom smislu ja bih eh, zagovarao dobivanje dodatnih informacija da li E, bi se ta proračunska sredstva trebala staviti u pričuvu i osloboditi tek onda kad mi budemo imali mogućnost takve kontrole, tako da možemo e, dati zeleno svjetlo sa svješću da se doista radi o prihvatljivim programima. Mi želimo nešto učiniti, želimo ispuniti svoje obveze, no s druge strane E, naravno da treba e, paziti e, čuli smo da i OECD čak ima tu određenih teškoća. Ja si mogu zamisliti možda jedan srednji put u svemu tome i nadam se da će tijekom godine biti moguće osloboditi ta sredstva kada jednom budu ispunjene pretpostavke. Da, hvala. Mislim da ćemo tako i postupiti. 17.7. je rok. A za proračunske amandmane 3.8. i 31.8. E, je glasovanje. Zatim ja zaključujem ovu točku dnevnog reda i dolazim do sljedeće točke dnevnog reda, a to je točka 18. Mi smo jučer i danas nekoliko puta e, e, dodirnuli pitanje razvojena u okviru e, Svjetske trgovinske organizacije. Znamo koji su rezultati konferencije na Baliju. Osim toga znamo da do sada postoji novi mandat za konferenciju, odnosno da nemamo mandat za konferenciju u Keniji. I u tom smislu je ovdje potrebno malo pogurati stvari kako bismo došli do jasnog stajališta za naš parlamentarni prikaz onog što mi želimo postići sa tom ministarskom konferencijom u Keniji u prosincu gdje ćemo imati i odgovarajuće predstavnike. U tom smislu ja bih sada pitao kolege imaju li kakvih konkretnih prijedloga u, za tu rezoluciju jer mi ćemo o rezoluciji raspravljati 22. rujna. No, možda vi već sada temeljem jučerašnjih i današnjih rasprava imate određene prijedloge. Gospodin Buhner. Hvala na ovom uvodu. Hvala što ste mi dali riječ. Ja e, želim samo kratko dati neke napomene. Meni je važno da ta konferencija u Dohi bude doista konferencija e, zemalja u razvoju. Zemlje u razvoju trebaju biti u težištu tih pregovora, a to nije uvijek tako bilo jasno naglašeno. Naime, često je tako da e, su u prvom planu bile želje privatnih poduzeća E, po mom e, mišljenju bi program te konferencije se trebao baviti problemima sigurnosti prehrane ili time da e, mi u Europi imamo značajne subvencije za poljoprivredne proizvode što šteti tržištima zemalja u razvoju. Treba jasno reći zašto u nekim zemljama u razvoju postoje velike rezerve i bili bismo zadovoljni ako bi se to uzelo u obzir. Hvala, znači težište da bude na aspektima razvoja. Ima li još drugih e, vidova koje želite naglasiti u odnosu na rezoluciju, odnosno nekakvih elemenata koje treba uključiti? Ne, to nije slučaj i u tom slučaju daću riječ komisiji Pablo Gracoti. Um, Hvala lijepa. Kao što ste e, vjerojatno mogli pročitati, situacija u Ženevi nije baš najsjajnija. Postoje jasni problemi e, oko toga da se složi o programu rada i o, o programu koji bi e, vijeće VTO trebalo donijeti do kraja srpnja. To nas naravno ne smije odvući od našeg glavnog cilja, a to je da dođe do konačnog sporazuma krajem godine u Nairobiju. Jasno je da ćemo morati naći pravu mjeru u kojoj će se odraziti sadašnja situacija i različiti stavovi različitih članova od najmanje razvijenih zemalja, zemalja u razvoju i eh, do različitih gospodarstava. To će biti prva ministarska konferencija koja će se održati u Africi gdje živi najveći broj najmanje razvijenih zemalja u svijetu. Dakle, mislimo da tome treba dati dužnu pažnju. Želimo od vas čuti političke e, smjernice i preporuke da e, znamo što želite od ovih e, e, od ovih pregovora. Naravno, mi želimo doći do političkog zaključka. Ne uspijemo li u tome, onda bi VTO izgubio svoju značajnu ulogu, a ta je uloga najvažnije jamstvo malim i ranjivim gospodarstvima da mogu ulaziti u plurilateralne i regionalne e, pogodbe. Trebali bismo da svi za pregovaračkim stolom, uključujući i zemlje u razvoju i najmanje razvijene zemlje, u tome sudjeluju. Dakle, očekujemo od vas smjernice i rado ću slušati sve što imate za reći. Hvala. Dakle, u veljači u Ženevi se e, više manje s optimizmom gledalo na srpanj i smatralo se da će do tada mandat biti spreman što se smatralo ključnim za ministarski sastanak u Keniji. Čini se sada da taj mandat još uvijek ne postoji i da teksta još uvijek nema. Kakav je stav komisije po tom pitanju? Kako se taj problem može riješiti? Postoje li realna mogućnost da se nešto napravi prije nego li što otpočne sastanak u Keniji? Pa mogućnost postoji. Ono što je u posljednjih šest mjeseci nedostajalo je da e, svi članovi shvate da nagodba u Nairobiju neće biti onakva kakvom se činilo da može biti 2008. godine kada se posljednji puta pregovaralo. Zašto? Zato što su se pregovaračke pozicije promijenile E, međuvremenu su se održali i drugi pregovori, a isto tako i zbog e, situacije sa e, trgovinom u svijetu. Osim toga, ako se u Ženevi ta promjena ne dogodi u svim glavama, neće doći do mandata. Morali bismo, dakle, imati rezultat koji će odgovarati sadašnjoj situaciji u svijetu, ali ispod onih ambicija koje smo imali nekada. Neke su članice i dalje jako zalažu za onaj tekst iz 2008. godine. Paradoksalno, one koji su se sada najviše pozivaju na tekst iz 2008. godine su upravo one radi kojih nije uopće postignut dogovor 2008. godine jer su odbacili tekst. Prema tome, ako se nešto tu ne pomakne, postoji mogućnost da se nađemo u situaciji gdje nećemo imati konačnu politički mandat, te će se u rujnu pokušati jako raditi na tome da se nađe neki rezultat koji neće biti rezultat na svjetskoj razini, što je nešto gdje će se e, zapravo e, platiti ceh kako sa cjelokupna organizacija, cjelokupna trgovinska organizacija, kao i sami ovi pregovori. E, I krug iz Doha, ne znam, nadam se da sam bio jasan, možda nisam bio sasvim jasan. E, iskreno govoreći, nisam baš siguran da ste bili sasvim jasni je li čaša pola puna, pola prazna ili negdje na pola puta. Helmut, izvolite. Da, i ja bih e, <laughs> rado dobio odgovor na to pitanje, pa možda mogu ponovno pitati jer, post, smo u lipnju čuli dramatični apel generalnog direktora VTO-a koji je tražio da hitno se promisli da sve države hitno promisle o tome kamo se kreću. I mene bi zanimalo da uz e, uz sve ovo što smo čuli od predsjednika vijeća i u gospođe Malstrom, e, stalno se spominju te multilateralni sporazumi i to je barem u Europskoj uniji jedan zajednički pristup. E, i e, o tim stvarima se pregovara već deset godina ili više i znamo o čemu se tu radi, znamo gdje su stvarne teškoće da se da napuste određeni utrti putovi i da se odlučimo na kompromise. Ja bih se isto nadovezao i pitao koje su zemlje tu posebno problematične, a koje su posebno proaktivne, jer u veljači smo imali dojam da su SAD i Europa prilično tjesno da surađuju i je li to i dalje tako i, i tko je tu taj koji ometa napredak na tom području. Mislim da smo svi mi poprilično frustrirani jer e, vidimo da članice vto nisu dovoljno napravile kako bi se došlo do rezultata. Mene, e, ja bih htjela da mi kažete da se Evropska unija jako angažira na tom planu, jer mi želimo biti sigurni da je Evropska unija učinila sve što je trebala i preuzela odgovornost za svoj dio posla. Bilo bi zaista loše kada i sastanka u Keniji ne bi e, smo imali gotovo nikakve rezultate. Dakle, radi li Evropska unija sve što može, kako bi se ostvario rezultat, možemo li mi otići u Keniju E, čiste savjesti znajući da smo učili sve što smo mogli. Pokušat ću eto, jasno odgovoriti na ovo pitanje. Ono što i sada najviše blokira mandat je podrška domaćim proizvođačima u poljoprivredi. Srećom ili nesrećom Europska unija tu ne može napraviti puno jer je već napravila jako puno na toj temi. E, reformirali smo poljoprivredu, e, bavili smo se subvencijama koje su sada na nižoj razini. To je baš kao i e, u školi. Dobri žaci su često oni na koje nastavnik ne obraća previše pažnje. Dakle, mi tu nemamo neku posebnu težinu. Sjedinjene američke države e, su e, te gdje studije smatraju i to nekoliko studija da oni neće vjerojatno prihvatiti tekst iz 2008. godine, a možda još i gore. Kina e, i narušava subvencije, a to je gospodarstvo koje zaista brzo raste, oni zapravo e, ne mogu puno trošiti kao Indija i Brazil u određenim u tim e, narušenim subvencijama. Dakle, a, australske i kanadske studije govori o tome, a većina subvencionirane trgovine poljoprivrednim e, proizvodima u svijetu nije na onoj ograničenoj razini od 20-25%. Naime, to je politički jako osjetljivo. SAD je rekao da oni neće napraviti ništa prilikom e, subvencioniranja domaćih poljoprivrednih proizvoda, ne bude li Kina napravila iskorak na tom planu. I to je zapravo sada e, ključno stvar oko koje se raspravlja, a e, mi e, nismo sigurni da možemo dati neke prijedloge kako bi se napredovalo. To je dakle jedan aspekt. Drugi aspekt je pristup tržištima gdje je situacija, zapravo situacija dvostrukih poteškoća Prvo, velik broj dijenika u VTO su bilateralno i regionalno napravili puno liberalizacije, a e, iz tog razloga nisu toliko spremni da doće do liberalizacije na globalnoj razini. E, naročito kineski je faktor bitan jer bi e, takva liberalizacija E, značila da je Kina tu bitna budući da ona proizvodi 50% robe na svijetu. Dakle, Europska unija ne predstavlja prepreku, mi pokušavamo pridonijeti rješenju, međutim e, moramo jako paziti da naši prijedlozi budu kredibilni. Jasno je dakle što blokira situaciju i traži e, se politička volja, to traži sasvim jasno sve, ali do toga još nismo došli. Jasno smo propustili rokove za program rada. E, preko oceana došlo je do značajnog sastanka e, Ureda za promicanje politike, a u rujnu ćemo e, tražiti da države i ministri nešto učine kako bi smo u Nairobiju polučili uspjeh. Kao što sam već rekao, po prvi puta ćemo se sastati u Africi i zaista bila sramota da ne možemo e, tu zaključiti. Međutim, taj sporazum e, radi se o multilateralnoj situaciji i Europska unija ne može napraviti mnogo više kako bi omogućila da dođe do uspjeha. Dakle, hvala. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Zaključujemo onda ovu točku dnevnog reda i dolazimo do točke 19. E, zaštita od učinaka izvan teritorijalne primjene zakonodavstva koje donese treća zemlja. E, David Martin i riječ. Hvala lijepa. Dakle, ovdje govorimo o preinaci ali e, kada bismo govorili otvoreno, zapravo bi se radilo o sankcijama Sjednjih američkih država prema Kubi, Kini i tako dalje. E, kakva je tu uloga Europske unije? E, Europska unija je mislila da ekste u uvijek smatrala da je eksteritorijalna regulativa europskih tvrtki zapravo kršenje međunarodnog prava. To tvrdimo od 2006. godine kada je taj zakon stupio na snagu i mi tražimo da od europskih tvrtki da se ne podvrgavaju tim odredbama, a mogu dobiti i naknadu ako su predmet sankcija. a, ova preinaka zapravo konsolidira prethodni tekst i e, postoji sada aspekti delegiranih i provedbenih akata koji su ovdje bitni. Ovo nije zapravo najbolje vrijeme za rasprave sa ovim, direktivama. Došlo je do normalizacije odnosa između e, Kube i Sjednjih država, a osim toga nedavno i sporazum s Iranom. E, trebamo možda reći par riječi o općem kontekstu propisa i vidjeti hoće li ovi mogući dogovori zapravo smanjiti neke učinke ovog dogovora. Prije dvije godine govorio sam o TTIP-u i mogućim aspektima europskih tvrtki E, u odnosu na SAD i trećih zemalja e, kada se radi dakle o ovim pitanjima. Ne znamo kako će izgledati situacija, ali čuje se mnoge glasine, primjerice da je jedna e, Austrijska banka i Telefonik da su oni dobili zahtjev SAD-a da prestanu poslovati s Kubom. E, ne znamo e, da li SAD uopće zna da mi u Europi imamo ovakav propis. Dakle, ovdje se radi o preinaci te e, tog propisa. Ja mislim da on mora biti, da svi naši propisi moraju biti jasni, a mislim da je ovakav tekst puno bolje sročen, pa ga je puno lakše shvatiti. Ono što je pit, važno pitanje za mene je spravna utemeljenost. Uredba se može napraviti na osnovu tri e, pravne utemeljenosti 3.2, 64 o slobodi kretanja kapitala. Oba te pravne utemeljenosti stvarno logične. Međutim, poziva se također na članak 352 i e, koji govori o fleksibilnosti. Pitam se zapravo je li to nužno jer su ona druga dva o kojima sam govorio zapravo više nego li dovoljno. Zanima me što komisija misli zašto bi smo ovu odredbu 352 trebali iskoristiti. A moram reći da na domaćem planu to izaziva probleme unutar Ujedinjenog kraljevstva. Konzervativna vlada je rekla da kada bi trebalo donijeti primarne zakone, a na osnovi 350, članka 50, 352 to bi trebalo napraviti, e, dakle kada bi se na to pozvalo to bi zahtijevalo da e, u e, Velikoj Britaniji treba e, donijeti primarno zakonodavstvo što bi uzelo puno vremena, prema tome smatram da istog razloga to nije nužno. Što se tiče nekih tehničkih izmjena i aspekata, govori se o izmjenama nekih tehničkih aspekata vezane za relevantne sankcije. Htio bih da mi komisija objasni zašto su se oni odlučili za to umjesto delegiranih akata. Prema članku 7 eh, statuta parlamenta eh, traži se da se odma i u potpunosti obavijesti Europski parlament o eh, sankcijama za slučaje protiv europskih interesa. Ne mogu se sjetiti kad smo zadnji puta dobili nešto takve vrste tako da mi bilo drago da to čujem i zato molim komisiju isto tako da nam e, sažme bitne aspekte posljednjeg izvješća i kada će izdati sljedeće izvješće. I još e, vrlo kratko, e, zanimljivo je dakle kako se kodificira ovo zakonodavstvo i to je zanimljiva tema. Hvala, David. I jedini iz sjeni ovdje je danas gospodin Busmer i daj mu riječ. Ja nemam, ja nemam puno komentara, kao što je već rečeno, dosta se tu nameće detaljnih pravnih pitanja i ja mislim da ne možemo ta pravna pitanja riješiti u sferi politike i mislim da je bolje stupiti izravno u kontakt. Hvala, a sada dajem riječ komisiji. Prvo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 Um, Hvala. Uh, koliko sam razumio, postavljeno je nekoliko pita. Uh, s obzirom da radim u pravnoj službi komisije i osoba sam koja je odgovorna za izradu uh, nacrta ovog prijedloga, bih vjerovatno treba odgovoriti bar na neka od tih pitanja, pogotovo ona koja se odnose na pravna pitanja. Konkretno ono što se tiče pravnog temelja, odnosno pravnih temelja za ovaj predloženi akt i isto tako razloge izbora delegiranih eh, akata kao načina uvođenja eh, neophodnih promjena u postojeći tekst. Kao prvo trebamo kratko nešto reći o razlozima zašto uopće podnosimo ovaj prijedlog, odnosno preinake. Zapravo se radi o saksim tehničkoj aktivnosti ostvarenoj u kontekstu takozvanog trgovinskog omnibusa. Trgovinski se omnibus sastojao od dvije uredbe, broj 37 i 38 iz 2013. I komisija je dala izjavu koja je bila dodatak tim uredbama. Dozvolite da citiram iz sve izjave. Dakle, usvajanje uredbe 37 iz 2013. dovodnje će do znatnog broja e, izmjena dotičnih akata kako bi se e, poboljšala čitljivost tih akata komisija će e, predložiti kodifikaciju akata kada nakon što e, je uredba 37 iz 2013. nakon što se usvoji ta uredba. Dakle, mi smo zapravo počeli kodificirati uredbu 2271 iz 96. ali je vrlo brzo postalo jasno da će trebati unijeti i neke manje promjene, recimo u odnosu na članak peti te uredbe. I to je bio razlog zašto smo pretvorili e, našu kodifikaciju u preinaku. I to je i naznačeno u točki četvrtoj e, objasnjedbenog memoranduma. Ukratko bih odgovorio na dva pitanja koja su se odnosila na bitne pravne teme u odnosu na preonaku Dakle, prvo pravni temelj. Odgovor je tu sasvim jednostavan, kao što sam nam već prije rekao. Ovdje se zapravo radi o kodificiranju koji je onda naknadno pretvoren u preinaku iz sasvim tehničkih razloga. Ali to je to sasvim jasno proizlazi dakle iz teksta e, dakle iz onoga što je prizašlo iz trgovinskog omnibusa namjera je bila kodificiranje e, svega onoga što je proisteklo iz trgovinskog omnibusa i mi zapravo i dalje se ponašamo kao da djelujemo u kontekstu kodificiranja, a ono što tu treba naglasiti u vezi sa kodifikacijom, dakle da prema e, međuinstitucionalnom sporazumu koji je trenutno na snazi ne možemo unositi bitne suštinske e, promjene u pravni tekst koji se kodificira. Primjenjujući to načelo smatrali smo da moramo zadržati prethodni pravni temelj koji je naveden u, u uredbi 2271 iz 1996. Članci ugovora koji su se tada koristili kao pravni temelj pri usvajanju tog akta su bili članak 73c, članak 113, članak 235 ugovora o osnivanju Europske zajednice. Dakle, to su bili članci koji su se spominjali kao pravni teme za usvajanje postojeće uredbe. Mi smo u svom radu jednostavno trebali to ponoviti, dakle prenijeti to i u novi akt, da ih u one članke koji su danas na snazi, koji se danas mogu primijeniti to je razlog zašto se spominju u tekstu, dakle da se predlažu kao pravni temelj e, da, e, tri članka. To ne znači da komisija inzistira na primjeni sva ta tri članka e, kao pravnog temelja za preunaku. Naime, pravna služba komisije zajedno sa pravnim službama parlamenta i vijeća sada pomno razmatra E, mišljenje koje je dao odbor za pravna pitanja parlamenta u odnosu upravo na pravni temelj e, koji će biti relevantan i ja u ovom času jednostavno ne mogu anticipirati što će se dogoditi. Tri odbora se načelno slažu oko toga što će trebati reći. E, dakle, to, to što ćete spomenuti u mišljenju koje daje odbor za pravna pitanja. Znači, tek ćemo vidjeti koji će pravni temelj biti izabran, e, do njega će se doći kroz pravnu proceduru. Sljedeće, s obzirom na tehničku promjenu koja se predlaže u odnosu na članak 5. Već sam spomenuo da je razlog zašto smo e, promijenili oblik djelovanja iz kodificiranja na preinaku je bilo to što je komisija imala dojam da dolazi do lisabonizacije postojećih e, pravila kroz trgovinski omnibus, međutim da on nije e, bio e, potpun, odnosno da se nešto možda zaboravilo u tome upravo u odnosu na članak peti. I iz putok referenciji koji se spominju u, tom, u člancima 5, 7 i 8 može se zaključiti da je postojala namjera da se koriste provedbeni akti u e, u pogledu ovlačivanja osoba da se ponašaju u skladu sa ovim zakonima, odnosno propisima. Dakle, to je jasno iz teksta. Pogotovo u pogledu izmjene članka osmog i reference kle upute na ta članak u članku 17. Mi smo dakle imali dojam razmišljajući o utvrđivanju kriterija e, na temelju kojeg bi se dala ta ovlast. E, činilo nam se dakle da to nije bilo precizno razrađeno u prilikom usvajanja trgovinskog omnibusa. Razmišljajući o tome, naša je prva reakcija bila da primjenimo ona opća načela koja komisija obično slijedi i poštuje u pogledu e, ograničavanja e, delegiranih akata i provedbenih akata. I u praksi kada se radi o utvrđivanju kriterija obično se to smatra jednom aktivnošću kojom se nadopunjuje e, postojeći pravni tekst. I to je bio razlog zašto je komisija predložila da se tom temom bavi u obliku delegiranih akta. Potrebno je međutim spomenuti da se na takvu praksu upućuje i u jednom nedavnom tekstu. To je predloženo zajedničko razumijevanje e, delegiranih akata Dakle, tekst koji je e, dodan našem prijedlogu novog međuinstitucionalnog sporazuma e, o boljoj upravi. U članku 8. tog zajedničkog razumijevanja se sasvim jasno kaže da bi u svim sličnim e, situacijama se smatrao najboljim rješenjem upotreba delegiranih akata. Hvala. Everybody is aware about Zahvaljujem na ovom objašnjenju. E, ne, on nije ovdje. David, onda tebi dajem riječ. Hvala, bilo je vrlo korisno čuti ove odgovore, ako sam dobro shvatio. E, Jednako razmišljamo u pogledu promjene pravnog temelja. Dakle, rekli ste da je komisija iz tehničkih razloga trebala u svom prijedlogu navesti tri e, pravna temelja, ali neće biti problem ako u kasnijoj fazi to promijenimo. Što se tiče delegiranih e, akata, e, želio sam čuti objašnjenje komisije, ali korisno je to i parlamentu jer time osnažuje našu ulogu u odnosu na provedbene, dakle, u usporedbi sa provedbenim aktom. E, dakle, sastajališta parlamenta nama je vrlo drago da je situacija takva, a i zahvalan sam na ovom objašnjenju koje smo dobili. U redu. Očekujemo, dakle, nacrt izvještaja 19. studenog, a onda ćemo utvrditi rok za predlaganje amandmana, vjerovatno ćemo glasati 10. prosinca. Zahvaljujem još jednom i prelazim na sljedeću točku dnevnog reda, 20. točka, praćenje grupnih aktivnosti uz e, prijedlog e, skupina za praćenje. Obično tome posvetimo nešto više vremena nego što sada imamo, ali svejedno pozvaću sve da kažete imali komentara. Dakle, TISA, e, dakle informacije o 13. krugu, zatim za Merkosur. Post, gospodine Savo, postali tu neke konkretne teme, ne prosite Pablo, Imali tu nekih konkretnih tema vezanih uz skupinu za praćenje? Da, Hvala. Im smo imali sastanak 23. lipnja sa Matijasom Jergensenom koji nam je tom prilikom rekao nešto smo već znali, a to je da ministarska konferencija e, EU i Mercosura e, kao i sametnice e, je zaključio da je procijenio da je e, razmjena mišljenja bila uspješna. E, pregovaratelje e, se potaklo da stupe u kontakt sa nacionalnim vlastima 1. srpnja je pro tempore predsjedništvo, predsjedništvo Merkosura je dakle prešlo iz, više ni to Brazil nego sada Paragvaj i gospodin Cortez će predložiti e, raspored za rad na eliminiranju e, carinskih preporuka i e, prepreka i ostalih prepreka trgovini što se tiče e, potpisivanje e, trgovinskog porazuma je po mišljenju Paragvaja vrlo, vrlo važno. Istovremeno Argentini, Argentina je zamorila za dodatno vrijeme za pregovore. Venezuela je odlučila da neće sudjelovati u pregovorima o sporazumu, a Bolivija odbija e, ove pregovore, e, odnosno način kako se oni vode u ovom času, dakle pregovori između Europske i Mercosura i e, prijeti da e, neće biti Mercosuru ukoliko dođe do potpisa sporazuma. Što se Brazila tiče, o tome će tek trebati glasati. Što se tiče budućih koraka, Evropska komisija je potvrdila spremno za pregovore na temelju svog starog postojećeg mandata. Te reka da će se nastaviti sa razmjenom ponuda za pristup tržištu, pa e, se nadamo da će doći do službene razmjene ponuda do kraja godina kao i obično e, poljoprivredne politike su e, tema oko koje postoji najveća neslaganja. Zapravo se čini da je da, da sada Europska unija treba e, sastaviti e, popis pro tempore brazilsko predsjedništvo e, je djelovao tako da očekujemo da će možda doći do daljnjeg poticaja pregovorima i da možemo očekivati potpisivanje 2016. Evo toliko, ako neko ima pitanja, izvolite. Prelazimo na temu Rusije, Ukrajine, gospodin Langsbergus. Hvala. Da, imali smo sastanak promatrače skupine e, sa kolegom iz Finske. To je bio zajednički sastanak u Rusiji i Ukrajini. Glavna se rasprava vodila o trilateralnom sastanku. Dakle, Europska unija, Ukrajina i Rusija i razgovorima koji su se tamo veći dio sastanka se održavao in kamera, e, naime i dalje se razgovara, pa zbog toga ne bih detaljno izvještavao, no reći ću da su ključne teme sljedeće. Rusija želi dobiti zasebni bilateralni sporazum koji će biti e, potpisan kada stupi na snaga sporazum o slobodnoj trgovini. Uh, Sljedeće, jasno je e, da treba iskoristiti, odnosno da Rusija želi e, tim instrumentom kontrolirati vanjsku trgovinu. Iz tog razloga mi to da kako ne podržavamo. U rujnu će se nastaviti razgovori, imat ćemo dakle drugi krug tih razgovora, no mandat komisije je e, i dalje u okviru onoga što e, je predviđao sporazum iz Minska, gdje se, e, jesu se spomenuli samo točke nezadovoljstva, ruskog nezadovoljstva u okviru dcft For quite a while, Russia couldn't pinpoint main... E, dakle, u okviru dubokih i sve e, obuhvatnih e, područja slobodne trgovine. To će dakle utjecati i na razgovor o sporazumu u budućem. Mi ćemo pomno pratiti što se događa i da kako izvijestit ću vas ponovo u rujnu. Izvrsno. Hvala gospodin Moreli o Turskoj. Ja sam se zapravo htio javiti na temu Kazakstana. E, je mogu li? Dobro, znači Srednja Azija. Dobro, da prelazimo na SAD. Sastanak znači grube 2. srpnja, priprema sljedećeg kruga. Tu bi možda moglo se razgovarati o uslugama i o nekim manjim temama. Pretpostavljam da tu neće biti nekih iznenađenja i da ćemo onda u rujnu dobiti informacije. Magreb, sastanak održan 8. srpnja, razmjena mišljenja e, u okviru Euromeda o pokretanju pregovora s Tunisom. A sada onda dolazimo na Srednju Aziju i Kazakstan, pa onda izvolite. Hvala lijepa. 25. lipnja se održao sastanak skupine za nadzor situacije u centralnoj Aziji, naročito s osvrtom na Kazakstan i Uzbekistan. I ovaj odbor se bavio tim pitanjima nedavno. Radilo se u našem slučaju o ne, uspostavljanju same E, skupine za nadzor posvećene po prvi puta centralnoj Aziji. E, cilj je naravno da ustanovimo dinamike u, tom, e, u toj regiji, a dvije zemlje koje smo pona osob izabrali su za sada te dvije koje sam spomenuo, a u sljedećih nekoliko mjeseci napravit ćemo to i za druge zemlje iz te regije. Kazahstan je najveća zemlja te regije, vrlo je s trgovinskog stanovišta zanimljiva zemlja, velik broj europskih zemalja je e, bilo u ulozi ulagača, bilo uvoznika ili izvoznika. Što se pak tiče e, sporazuma o suradnji, on bi se nakon mnogo godina pregovora mogao uskoro zaključiti. To će omogućiti također i okvire koje će omogućiti trgovinsku razmjenu. Što se pak tiče pisma povjerenice Malmström, e, gdje ona traži da se operativno počne provoditi taj sporazum e, kako ne bismo iritirali drugu stranu. E, me i traži da Europski parlament odmah odobri situaciju. Ne slažem se s metodom e, same povjerenice, ali mislim da što se sadržaja tiče da ona ima pravo. Došlo je do povećanja također ulaganja u, e, na planu inovacija i znanosti, a isto tako se radi na reformama javne uprave i na eh, jačanju pravne države. Dakle, kada bismo ovo potpisali, eh, to bi bila eh, vrlo dobra stvar. A što se Kazahstana tiče, to je zemlja koja je važna po energetici. A to stoji također i u dokumentu Energetskoj uniji Europske komisije. Što se tiče Uzbekistana, to je manja država, ali ima i manje mogućnosti sinergije s Europskom unijom. E, ipak, što se tiče Verbe Pamuka, je e, to bila država kojom smo se puno bavili na našem odboru, a kolegica Arena je pomno pratila tu temu. Moramo reći da Rad skupine za nadzor omogućio da e, se puno prouči situacija, a osim toga prema rezultatima međunarodne e, organizacije rada došlo je do napretka. Nakon raspada Sovjetskog saveza e, Berba Pamuka je zapravo nešto na što se, gdje se situacija sada promijenila i više se usmjerava na berbu voća i povrća. Dakle, tu rad maloljetnika e, vezan za berbu pamuku sada ipak ima bolju situaciju. Srećno, hvala. A sada na po pitanju Središnje Amerike Kube. Da, gospodine predsjedniče, bit ću vrlo kratak. Hvala na ovoj odluci koordinatora da se skupina Kube Kubi bude promatračka skupina za Središnju Ameriku. E, imali smo sastanak sa službom za vanjske djelovanje i sa glavnom upravom za trgovinu i rekli su da vide određeni napredak u poglavljima trgovine, dijaloga, a i pitanja ljudskih prava. Ako smijem dodati i točku E, i, i to da smo pročitali da predsjednik Castro ima e, namjeru do 2020. osigurati da 50% kućanstava ima internet. Biće zanimljivo vidjeti kako te nove mogućnosti komunikacije i informiranja e, će se koristiti i vidjeti u kontekstu demokratskih i pozitivnih razvoja a ne da se dogodi kao što je to nažalost u, u slučaju u, nekih drugih zemalja gdje se internet zaustavlja zato što ga ljudi koriste na način koji se ocjenjuje kao nedemokratski. Europska unija i Venezuela su najvažniji trgovinski partneri za Kubu e, što se tiče same Europe i uvoz iz Kube su uglavnom e, poljoprivredni proizvodi, namjenice, duhan e, i mineralni proizvodi, a izvoz su različiti e, strojevi, zatim proizvodi od poče i tako dalje. Kuba ima vrlo zanimljivu ponekad i vodeću poziciju nekim područjima i zanimljivo bi bilo zaključiti sporazume o intelektualnim pravima vlasništva. E, Kuba nikad nije potpisala e, ovaj sporazum kontrol, e, no na temelju statistika njih je potrebno izvaditi iz te statistike, ali ovisi sada o statistikama Svjetske banke i ostalih organizacija kako će se pristupiti tim statistikama i u bliskoj budućnosti dobit ćemo precizni odgovor komisije da trgovina između Kube i Europske unije e, se u postocima 2013. znatno smanjila. To je e, pitanje GPS-a i drugih elemenata koji su u pozadini toga. E, pitanje je da se Kuba uskoro pridruži međunarodnim financijskim instrumentima što se same trgovine tiče e, nestandardni ugovori o trgovini se tu planiraju i e, bavit će se pitanjima kao što je socijalna zaštita i slično. Što se tiče naših programa i EDF-a, Očekuje se da će novi razvoj događaja neće uključivati nove financijske obveze sa strane Europske unije, no došlo je do još jednog razvoja događaja. Nedavno ja sam govorio o statistikama Svjetske banke, imali smo i e, problem da je vrlo teško uspoređivati brojke koje osiguravaju kubanska tijela. Kao prvo, oni ne specificiraju identitet stranih ulagača kako bi ih zaštitili, što je e, naravno očigledno. Osim toga, e, kubanski izračun BDP-a koristi procijenjene vrijednosti i uvijek moramo biti vrlo oprezni u usporedbi statističkih podataka u ovom kontekstu. Što se tiče razvoja, eh, posebnih eh, razvoja, E, to, e, ta luka o kojoj je riječ e, trebala bi postati najmodernija luka u tom području. Kinezi tu grade novi kanal kao alternativu postojećem Panamskom kanalu i to treba imati, ta luka treba imati kapacitet godišnji od 1 milijun kontejnera E, i tu se postavlja pitanje angažmana i aktivnosti Rusije i Kine e, u odnosu na e, Kubu i što se tiče takve te, te luke napredak je definitivno vidljiv. Mi se tu radujemo dodatnim informacijama na tu temu. Sljedeći sastanak će biti početkom rujna. Imamo rotirajuće predsjedništvo u Središnjoj Americi i sada trenutno predsjeda Salvador. Hvala i vrlo zanimljivo. Dolazimo do točke 22, odnosno 21. Prvo imamo točku razno, ali nemamo ništa po točkom razno. Dolazimo do zadnje točke, znači sljedeća sjednica je 31. kolovoza.